poseł. Pani poseł. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dame i gospodo, želim vas e, srdačno pozdraviti, ipak s ovim kašnjenjem od 15 minuta. I to iz dva razloga odnosno zbog broja zastupnika koji su se pojavili na vrijeme. A drugo, e, je to da će prva točka na dnevnom redu biti predstavljanje studije i zbog toga je došlo do tog kašnjenja od 15 minuta. A budući da je danas ponedjeljak, ipak smo odlučili pričekati naše kolege zastupnike da se pojave. Pretpostavljam da nema nikakvih prigovora na zapisnik od prošlog sastanka. E, imamo također danas web streaming i tumačenje na 15 jezika, francuski, njemački, italijanski, engleski, nizozemski, španjolski, grčki, portugalski, mađarski, latinski, rumunjski i hrvatski. Bilo bi zapravo lakše reći koji jezici nisu prisutni. Kada je riječ o osvajanju zapisnika od 3. rujna i 14. i 15. rujna, sve je u skladu sa poslovnikom. Prelazimo sada na treću točku na dnevnom redu koju sam već spomenula, a to je predstavljanje studije o provedbi prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju 2014-2020 u državama članicama Europske unije. U skladu sa odredbama koje smo usvojili 2014. za sadašnje programsko razdoblje, dakle 2014. je bila prijelazna godina i razgovarat će se upravo o tome, kao što znate. Naša je reforma unijela niz važnih promjena koje se odnose na izravna plaćanja, bilo je prijedloga za ozelenjivanje, a također unesene su i odredbe o fleksibilnosti koje su omogućile zemljama članicama da oblikuju plaćanja prema svojim potrebama. Neka od tih plaćanja su obvezna, a u drugim slučajevima zemlje članice same donose svoje odluke. Trebamo razmotriti ovaj problem. Jer su tu unesene razne izmjene i zbog toga postoji 28 načina, odnosno različitih sustava plaćanja i to mislim da je otišlo predaleko. Zapravo smo reformom htjeli povesti računa o potrebama zemalja članica. E, želim pozdraviti našu stručnjakinju, gospođu Mariju Rozariju pupod Andreja i gospodina Roberta Henke iz Nacionalnog instituta Crea Inea iz Italije, dakle e, to su gospođa Dandraja i gospodin Henke i gospodin Fabricio de Filippis e, iz e, sveučilišta u Rimu 3. Dakle, želim ih pozvati za predsjednički stol i nakon mojeg uvoda daću vam riječ. Evo, predajem riječ gospođi Dandreja. Evo, održat ću svoje predavanje na talijanskom. Želim vas, vam zahvaliti na ovome pozivu i također na pruženoj nam mogućnosti da izradimo ovu studiju koja nam se vrlo dopala i doista nam je bilo drago što nam je omogućeno provesti je. Ja sam iz e, Talijanskog nacionalnog vijeća za istraživanje kraja, no kada smo dobili natječaj e, za ovu studiju, bili smo još uvijek u sastavu ENE, a vjerojatno nas i bolje poznajete upravo po tome. Studija je primjena prvog stupa ZPP-a 2014-2020 u zemljama članicama Europske unije i zapravo struktura studije prati također i našu prezentaciju koju smo pripremili za danas i nakon što smo razmotrili organizaciju e, rada i također ciljeve studije, odlučili smo e, si zacrtati referentni okvir. Dakle, time ne misli samo na zakonodavni referentni okvir, a također e, i projektni zadatak. Dakle, studijom e, smo analizirali izravna plaćanja s posebnim naglaskom na sva područja u kojima su zemlje članice imale mogućnost e, koristiti se fleksibilnošću, ali također smo se i osvrnuli na takozvanu reformu Filschler, odnosno na točki na kojoj smo se zaostavili, odnosno što su zemlje članice odlučivale 2013. godine do te vremenske granice. Mi ćemo se ukratko osvrnuti i na višegodišnji financijski okvir za 2014. i 2020. i također na sredstva koja su raspoloživa za e, ZPP, a također ćemo naglasiti da se u studiji analiziraju pojedini elementi novog sustava izravnih plaćanja i to sukladno odlukama koje je donijela svaka zemlja članica. U našoj prezentaciji, naravno, zbog malo vremena na raspolaganju, spomenut ćemo samo neke od najvažnijih elemenata. Također ćemo nastojati protumačiti odluke zemalja članica kako bismo objasnili njihove odluke i ponašanja, a na kraju ćemo iznijeti zaključke i preporuke. I to preporuke naročito za e, sljedeće reforme ZPP-a. U našoj radnoj skupini su sudjelovali i Federal Institute of Agricultural Economics iz Austrije i Institut Roma Tre iz Italije. Podatke smo prikupili izravno e, u zemljama članicama, zahvaljujući suradnji stručnjaka i zahvaljujući također službi za širenje informacija Europske komisije, a također smo prikupili podatke i iz stručne literature i tiska. Naša studija imala je tri cilja. Kao prvo, pružiti pregled nacionalnih odluka nakon reforme ZPP-a iz 2014. 2020 i to polazeći od točke do koje je došla reforma Fischler. Drugi cilj bio je prepoznati različite oblike ponašanja ili obrazce ponašanja prema kojima smo zemlje članice podijelili na različite skupine u skladu sa njihovim odlukama u vezi sa primjenom ZPP-a. I treći cilj bilo je odrediti buduće korake e, za e, reformu ili daljnju razradu ZPP-a s obzirom na ono što je prethodno utvrđeno. Dakle, kao što je poznato, reforma e, Fischler je bila prekretnica u procesu reforme ZPP-a, jer ne samo da je produbila razvajanje plaćanja, nego je također i dala novu ulogu zemljama članicama. Tako da se zajednička poljoprivredna politika pretvorila iz politike koja e, se razlikovala po proizvodima na, u politiku koja se razlikuje po zemljama. Evo, koja slika e, proizlazi iz reforme Fischler? Dakle, došlo je do velike diferencijacije. Sam još e, dosta neuravnoteženom raspodjelom pomoći između različitih korisnika. To je već bio slučaj 90. godina. Ispričavam se. dal 21%, <clears throat> dei beneficiari. Dakle, 84% pomoći primalo 21% korisnika. E, zemlje koje imaju homogeniji sustav proizvodnje čini se da su spremnije jednakije podijeliti potporu između poljoprivrednika, dok mediteranske zemlje koje imaju heterogeniji sustav proizvodnje i također koji imaju i različite razine pomoći po hektaru su odlučne očuvati ovaj povijesni model redistribucije u korist takozvanih starih korisnika ZPP-a. Dakle, 2013. godine ovaj model jedinstvenih plaćanja nije ujednačen među zemljama članicama, nego se primjenjuje u okviru različitih programa ili schema koje se mogu pripisati jednom povijesnom modelu koji se primjenjuje u zemljama u sredozemlju, ali ne samo tamo. Tako da pomoć koju jedno poljoprivredno poduzeće prima e, je vezano uz samo gospodarstvo, odnosno uz ono što je gospodarstvo primalo u prošlosti. Dakle, to je hibridan statički model u kojem svaka svako gospodarstvo prima e, pomoć ovisno o onome e, što je primalo u povijesti dijelom, a drugo, drugi dio čine e, paušalne pomoći i to se ne mijenja. Zatim imamo hibridni dinamički model gdje paušalna plaćanja se povećavaju kroz vrijeme i u Njemačkoj i Engleskoj se postupno prelazi na paušalna plaćanja, što je ostvareno 2012. u Engleskoj, 2014. u Njemačkoj. Deset novih zemalja članica koriste jedinstvena plaćanja po e, površini, dok dvije nove zemlje članice, Malta i Slovenija, koriste jedinstvena plaćanja po regijama, dakle gdje su predviđene paušalna plaćanja, ali sa značajnim udjelom i nacionalnih plaćanja, također diferencirane pomoći po proizvodu. 2013. godina bila je ključna ne samo za reformu ZPP-a, nego i za ostvarenje sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru za novo programsko razdoblje. U odnosu na prethodno programsko razdoblje bilježimo smanjenje e, resursa od 3,5%. No, kad bismo usporedili za 27 zemalja članica, dakle kada bismo isključili svote koje se izdvajaju za Hrvatsku, onda bi, se to, bi to smanjenje iznosilo 4,8% i to je prvi put e, da se u jednom višegodišnjem financijskom okviru predviđa manje sredstava nego u prethodnom. Kada je riječ o ZPP-u imamo e, smanjenje e, resursa i u apsolutnim vrijednostima i kao u smislu udjela ZPP-a u višegodišnjem proračunu. Naime, ukupno se sredstva smanjuju za više od 12%, dok udio ZPP-a u višegodišnjem financijskom okviru prelazi ukupno sa nešto manje od 42% na nešto manje od 38%. Sada neću ulaziti u pojedinosti uredbe 1307. Ako želite možete naći te detalje u našoj studiji, nego ću se zadržati na nekim nacionalnim odlukama. I prva od takvih e, odluka odnosi se na fleksibilnost, odnosno prijelaz između stupova, odnosno prijelaz između prvog i drugog stupa nije ništa novo. Dakle, to je bio prijelaz koji je prvo bio dobrovoljan, a onda obvezan i to predviđa mogućnost prebacivanja resursa od izravnih plaćanja da, e, ruralni razvoj. A e, novost je um, u prijelazu iz drugog u prvi stup. Dakle, u prvom, e, iz prvog u drugi stup e, prebačeno je 6 milijardi eura, obratno je prebačeno 3 milijarde eura. 11 zemalja, dakle 8 zemalja i tri nove zemlje članice odlučile su prijeći iz prvog u drugi stup. Wales je prebacio najveći, najveću svotu u odnosu na e, polazni fond, dakle iz e, u drugi stup 15%, dok je Engleska imala najveći iznos kada je riječ o destinacijskom fondu, dakle za, za određene namjene, a um, Ujedinjena kraljevina je dakle pomakla 26% e, takvih resursa koji su za te svrhe namijenjeni. E, pet novih zemalja članica je prebacilo sredstva iz prvog i drugog stupa, a Poljska je prebacila najviše sredstava i u smislu udjela u polaznim sredstvima i također i u smislu ukupne visine iznosa koja je, koji je prebačen. Kada govorimo o e, osnovnim plaćanjima, ova reforma je ponudila tri različite mogućnosti kada je riječ o takozvanoj internoj konvergenciji čiji je cilj ukloniti najkasnije do 2019. ili smanjiti razlike u osnovnim plaćanjima, odnosno plaćanjima po hektaru. Te su tri mogućnosti iskorištene. Queste tre opzioni sono state utilizzate. Te tri mogućnosti su iskorištene na dosta složene načine. Dakle, tri zemlje odlučile su postići osnovna plaćanja na nacionalnoj i regionalnoj razini do 2015. godine, a to su Engleska, Malta i Korzika u Francuskoj. Osam zemalja odlučilo je odgoditi dobivanje paušalnih plaćanja do 2019. godine, 2020. u slučaju Švedske zatim e, deset zemalja i dalje primjenjuju jedinstvena plaćanja po površini, a još 12 zemalja primjenjuju djelomičnu konvergenciju. Samo osam zemalja primjenjuje osnovna plaćanja na regionalnoj razini, a jedna od odlika osnovnih plaćanja je ta da, za razliku od drugih obveznih ili dobrovoljnih e, oblika pomoći, ta plaćanja nemaju jedan krovni iznos, odnosno osnovnim plaćanjima se namjenjuje ono što je preostalo nakon e, isplate ostale pomoći. Dakle, u 12 zemalja osnovna plaćanja su više od 60% u tri zemlje, međutim e, osnovna plaćanja ili jedinstveno plaćanje po površini je daleko ispod 40%. Kada je riječ e, o, spojenim plaćanjima, couple payments, koja su podigla veliku prašinu u raspravi nakon, e, prije usvajanja reforme, ispričavam se, ona su korištena praktički u svim zemljama, dakle 27 od 28 zemalja primjenjuju takva plaćanja sa izuzetčem jedino Njemačke i Ujedinjenoj Kraljevini to primjenjuje samo Škotska. U nekim zemljama udio spojenih plaćanja je visok, 15% u Valoniji, Finskoj i Portugalu, 57% u slučaju Malte, a ukupno je došlo do značajnog korištenja sredstava u stočarstvu. Dakle, to se koristi u praktički svim zemljama. Kada je riječ o drugim nacionalnim odlukama, takozvana zelena plaćanja, gdje nije dopuštena velika fleksibilnost, primjenjuju se vrlo individualno, dakle to je e, jedan postotak osnovnog plaćanja u osam zemalja, naravno uz deset novih zemalja članica, a kada je riječ o plaćanjima za mlade poljoprivrednike 16 zemalja je e, primijenilo maksimalan iznos od 3% sa dosta različitim e, metodama izračuna. Osam zemalja primjenjuje redistribucijsko plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, a 14 zemalja primjenjuje postupno smanjenje od 5%, a 12 zemalja primjenjuju e, smanjenje od 100% za pomoć u određenom iznosu, odnosno iznad određenog praga. Kada je riječ o plaćanjima sa za područja sa, na prirodnim ograničenja to je primijenjeno samo u slučaju Danske sa 0,3%. Dakle, 15 zemalja primjenjuju e, plaćanja za male poljoprivrednike. A sada pređimo na možda najzanimljiviji aspekt ove studije, a to je pitanje kako nakon provjere nacionalnih odluka e, dati tumačenje takvih odluka. Time smo nastojali i razumjeti odluku u svake zemlje, ali također i dati korisne naznake za dalje reforme ZPP-a. Sagledali smo nacionalne odluke kroz tri aspekta. Dakle, kao prvo, brzina prelaska na paušalna plaćanja, zatim drugo, selektivnost korisnika, odnosno odabir korisnika, i zatim sposobnost preraspodjele potpora između poljoprivrednika sektora i regija i četvrto, sposobnost prilagođavanja odluka vlastitim potrebama, takozvani national cap tailoring. Kada je e, riječ e, o prvom aspektu, odnosno prijelazu na paušalna plaćanja, prepoznali smo tri skupine, tako ne sprintere, zatim trkače na srednje staze i one oprezne. Sprintere su oni koji su radikalno izmijenili svoj sustav potpora, dakle prešli su sa kriterija raspodjele koji se u potpunosti ili djelomično temelju na e, povijesnim plaćanjima koja su bila povezana sa onime što su poljoprivredna gospodarstva kroz vrijeme primala na e, paušalna plaćanja. Zatim e, trkači na srednje staze su oni koji su lako priješili na e, paušalna plaćanja zato jer su polazili od e, situacije u kojoj je se već bilo odustalo od povijesnih plaćanja i na kraju oni oprezni su oni koji su poduzeli tek minimalne izmjene u odnosu na prethodni model potpora. Evo, ovo je karta koja je izrađena na temelju ovih zaključaka, dakle takozvani sprinteri, su Austrija, Nizozemska, Škotska, Vels i Švedska i to su zemlje koje su prešle na paušalna plaćanja polazeći od takozvanog povijesnog sustava plaćanja, odnosno statičkog hibridnog sustava i to su zemlje koje su učinile najveći iskorak. Zatim e, trkači na srednje staze su Finska, Engleska, Danska, Njemačka i Malta, a najbrojnija skupina je ona opreznih zemalja kojih ima 22 i to su uglavnom sredozemne zemlje, ali također i zemlje istočne Europe. Zatim drugi aspekt se odnosi na odabir korisnika i tu smo uzeli u obzir sve moguće fleksibilnosti koje su omogućavale zemljama članicama da odaberu korisnike, odnosno e, e, zamolbe aktivnih poljoprivrednika, zatim e, proširenje negativnog popisa, zatim spojne pomoći prema sektorima ili prema regijama i na kraju smo e, izdvojili tri skupine zemalja, dakle one koje su vrlo selektivne su zemlje koje su nametnule najviše ograničenja, dakle e, činili su vrlo poman odabir i tu imamo samo dvije zemlje, zatim one e, srednje selektivni su zemlje koje su nametnule tri do četiri restrikcije, tu nalazimo devet zemalja i one su praktički neselektivni su zemlje koje su nametnule jednu ili dvije restrikte ili ograničenja ili čak nikakva ograničenja i tu imamo 21 zemlju. Zemlje koje su najselektivnije su Italija i Francuska. Kako to možemo objasniti? Recimo u slučaju Italije se primjena ZPP-a um, uglavnom eh, posvetila ograničavanju povijesnih pomoći. Dakle, željelo se usmjeriti potpore onima koji su doista poljoprivrednici koji se bave poljoprivredom, tako da se u Italiji iskoristilo sve moguće instrumente kako bi se e, selektiralo plaćanja i kako bi se zadržala ova povijesna raspodjela. E, sada se neću osvrtati na zemlje koje su u osnovnim skupinama, ali naravno najbrojnija skupina je e, ona skupina gdje nalazimo najmanje selektivne zemlje. Zatim treći aspekt odnosi se na preraspodjelu potpora i tu smo uzeli u obzir samo tri elementa. Naime, riječ je o odluci da se isplaćuju paušalna plaćanja ili da se E, koristi djelomična konvergencija, naravno e, korištenje postupnog smanjenja na e, višoj razini od obvezne, dakle ako je viša od 5% i korištenje preraspodjele plaćanja na višoj razini od 5%, što bi omogućilo da se ne primjenjuje postupno smanjenje. Dakle, podijelili smo zemlje na tri skupine, one koje preraspodjeljuju sredstva u visokoj razini, to su one koje e, isplaćuju paušalne sredstva ili plaćaju po površini. I tu nalazimo i e, posebno smanjenje i redistribuciju, odnosno preraspodjelu. Zatim e, one koje imaju srednji stupan redistribucije ili preraspodjele su zemlje koje primjenjuju paušalna plaćanja ili jedinstvena plaćanja E, I, tu nalazimo šest zemalja, zatim e, one koje su e, malo primijenile redistribucije su one koje primjenjuju samo jedan od kriterija i zatim imamo tri zemlje koje nisu uopće primijenile preraspodjelu. Zemlje koje imaju visoki stupanj preraspodjele su Bugarska i Poljska, a na drugom kraju, odnosno zemlje koje nisu primijenile preraspodjelu, su Luksemburg, Slovenija i Portugal. I prijeđemo sada na četvrti aspekt. Dakle, postavili smo se pitanje koliko su zemlje iskoristile fleksibilnost koja im je stavljena na raspolaganje, odnosno koliko su mogućnosti iskoristile u smislu promjene uredbe ili mogućnosti izmjena. Uzeli smo u obzir fleksibilnost između stupova i zatim e, poslovnog smanjenja, naravno iznad obvezne razine i zatim obvezna odnosno e, osnovna plaćanja ili paušalna plaćanja, način izračuna zelenih plaćanja i tako dalje. I na kraju smo prepoznali tri skupine zemalja, Perfect Fitters, e, a to su oni kojima e, ZPP, da tako kažem, stoji savršeno, bez ikakve potrebe za promjenama. I to su oni koji ne moraju prilagođavati ZPP bez e, ikakvih izmjena, zato jer im on, e, ona odgovara onako kakva jest. Tu imamo četiri zemlje, zatim e, loose fitters su zemlje koje su najviše morale prilagoditi ZPP vlastitim potrebama i tu nalazimo 12 zemalja i takozvani medium fitters su oni koji se nalaze između. Dakle, Perfect Fitters su Engleska, koja je jedino donijela odluku u vezi sa fleksibilnošću između stupova, zatim e, Cipar, Finska i Luksemburg koji su e, primijenili model osnovnih plaćanja. No, u ovoj posljednjoj skupini nalazimo Hrvatsku, Grčku, Poljsku, naročito dakle sredozemne zemlje i zemlje istočne Europe što možemo zaključiti iz ovako opisane situacije. svakako vidimo da postoji veliki stupanj različitosti u primjeni ZPP-a što potvrđuje da ova zamisao jednog ZPP-a za sve zapravo ne može odraziti složenost europske poljoprivrede. Brzina kretanja reforme i prijelaza na paušalna plaćanja pokazuje da je u mnogim zemljama članicama ZPP tek na pola puta i da još mnoge od tih zemalja trebaju dobro procijeniti i dozirati daljne korake. Čak i ona najbrža skupina sprintera koja je najbrže prešla na paušalna plaćanja i, i ako te zemlje se ne moraju bojati gubitka političkog konsenzusa, dakle čak i te zemlje su E, svejedno iskoristile sve dopušteno vrijeme, dakle išle su do kraja roka kako bi prešle na nov sustav izravnih plaćanja. Evo, ako pokušamo grafički prikazati ove zemlje u odnosu na ova navedena četiri aspekta, to će izgledati ovako kao što vidite na slajdu. Dakle, tu su zemlje raspoređene prema njihovom pozicioniranju sukladno svakom od ta četiri aspekta. sada se neću zadržavati na ovom grafičkom prikazu, on je dobro vidljiv i u studiji, no želim na kraju reći da, kada je to dopušteno, zemlje članice prilagođavaju opće propise vlastitim strukturnim potrebama. Dakle, ne koriste jedinstveni sustav potpora i na taj način pokazuju da znaju i mogu prilagoditi ZPP vlastitim potrebama. Ono što ne iznenađuje najopreznije zemlje kada je riječ o brzini prijelaza na paušalna plaćanja, a to su uglavnom sredozemne zemlje, ali također i neke istočnoeuropske zemlje. Dakle, to su također one zemlje koje se smatraju onima kojima je ZPP najlošije sjeo pod navodnicima, onako kakav je predviđen uredbom 1307. Također, te najopreznije zemlje u prijelazu na paušalna plaćanja također imaju nizak stupanje preraspodjele ili uopće nikakav. I to e, su također zemlje koje prate preraspodjelu sa visokim stupnjem e, selektivnosti prema korisnicima. Dakle, oni kojima ZPP najbolje pristaje su zemlje koje su e, također i najbrže krenule na putu reforme. Naime, europski poljoprivredni model e, i dalje najbolje odgovara zemljama sjeverne Europe, tako da te zemlje ne moraju mnogo činiti kako bi se prilagodile tom novom sustavu. ZPP se nema, e, temelji na e, jednom jedva diferenciranom e, modelu poljoprivrede koji se temelji na ekstenzivnim usjevima, dakle tim zemljama nije teško prilagoditi se tom novom jedinstvenom modelu europske poljoprivrede. S druge strane nalazimo i sredozemne zemlje i istočnoeuropske zemlje u kojima je proces e, prilagodbe ZPP-u e, bila je dobra prilika da se ZPP prilagodi njihovim potrebama. Naravno, te zemlje ne smijemo smatrati lošim korisnicima ZPP, nego onima e, kojima loše pristaje prevladavajući model zajedničke poljoprivredne politike. Kada je riječ o daljnim koracima, bilo da je riječ o ročnoj reviziji ili o reformi ZPP-a nakon 2020. godine, mi smatramo da cilj tih reformi ne smije biti jednako paušalno plaćanje za sve. To ne bi smio biti prioritet. Prikladnija i selektivnija potpora mogla bi se bolje iskoristiti, no pri tome se može zadržati jedan jezgrani sustav plaćanja koji bi bio jednak za sve. Također i zelena plaćanja bi se trebalo revidirati i u smislu učinkovitosti, a također i u smislu raspodjele između dvaju stupova, a isto tako bi bilo potrebno odlučiti iz kojeg će se stupa financirati ta zelena plaćanja ili u svakom slučaju trebalo bi bolje e, razlikovati ono što se isplaćuje iz jednog stupa, a ono što se isplaćuje iz drugog. E, ova plaćanja su zapravo najglavni adut za e, buduću visoku razinu selektivnosti i također za bolje usmjeravanje drugih izravnih plaćanja na programatski način, onako kao što se to iskoristilo upravo sada. I na kraju, e, čitav raspon izravnih plaćanja treba revidirati kako bi on postao učinkovitiji i također kako bi se bolje uskladio sa ciljevima pojednostavljenja i sa novim potrebama upravljanja ZPP-om. Evo, to vrijedi naročito zbog činjenice da je samo zemlja, jedna zemlja iskoristila plaćanja za područja sa e, prirodnim ograničenjima, sa e, posljedicama sličnima kao da su se koristila plaćanja iz drugog e, sustava, iz drugog stupa. Naravno, poželjno je bolje primijeniti sustav plaćanja u ZPP-u zato jer na taj način možemo naučiti od vlastitih grešaka i bolje osmisliti ZPP za bližu budućnost. Hvala. Bardzo dziękuję. Hvala lijepa. Sada otvaramo e, raspravu. ćemo pitanje i odgovore. Tražio je riječ. Gospodina Bio, izvolite. Hvala. Na ovoj prezentaciji imam eh, tri pitanja. Prvo, vi ste dva puta spomenuli na početku i na kraju eh, proizvodno vezano plaćanja. Pitam se, možete li mi reći kako ih možemo povećati prije nego što e, nas na to natjera e, VTO, odnosno Međunarodna trgovinska organizacija, jer znate da je poanta bila da se potpora makne od robe i da se potpora da direktno e, poljoprivrednicima. Vi imate specifične brojke, ali svakako bih htio da komentirate općenito načelo vto odnosno e, proizvodno vezano plaćanja. Vi ste također govorili o Italiji. Čini se kao da je došlo do dogovora ovdje, da je to sve e, svršeno, ali kakva je situacija u Italiji? Je li tu povijesna situacija, e, je li to vezano uz tražitelja potpore ili uz zemlju? što se događa u Italiji. Vi ste iz Italije pa možda mi možete pojasniti što se tamo događa. Na samom kraju, drugi moji kolege, zastupnici Europskog parlamenta, dobivaju mailove od građana koji govore o tome da potpora za poljoprivrednike odlazi, na primjer, na borbe bikovima i druge stvari koje nisu e, toliko prikladne u sklopu naše politike. Evo, možda možete komentirati to. Hvala. Hvala. Gospodin Kužrik. hvala. Hvala, ja također želim zahvaliti na ovoj prezentaciji koja je stvarno bila iscrpna. U vezi s korištenjem sredstava iz prvog stupa ZPP-a, vi ste nam pokazali čitav niz sustava i e, rješavanja e, ovog pitanja u različitim državama članicama, među kojima su bile i nove članice Europske unije. Ali ja sam htio postaviti drugačije pitanje. Do 2013. godine nove države članice Europske unije, one koje su pristupile 2004. godine, te države nisu imale potpuna plaćanja. Samo 2014. godine plaćanja su postala potpuna. Međutim, nisu još uvijek izjednačena. Jednostavno, plaćanje po hektaru u Poljskoj je 200 eura po hektaru otprilike, a u državama Zapadne Europe možda dvostruko ili gotovo dvostruko. Ovdje se radi o diskriminaciji novih država članica. Jeste li analizirali ovaj problem? Nove države članice u ovoj financijskoj perspektivi 2014. i 2020. osuđene su na e, nelojalnu konkurenciju zato što imamo jedinstveno tržište ali istovremeno imamo diskriminirajuća plaćanja u sklopu prvoga stupa. Zato sam htio pitati jeste li uzeli u obzir ovaj problem diskriminacije, odnosno jeste li ste pozabavili ovom temom? Hvala. Hvala, gospođa Aguilera. Hvala, predsjedavajući. Dobar dan svima. Kao prvo htjela bih zahvaliti e, našoj gošći na ovoj prezentaciji koja je bila vrlo zanimljiva. Ovo je studija analitička, mi smo već vidjeli i druge takve studije. Međutim, mislim da je ovdje procjena bila vrlo precizna. i zbog toga dolazimo do vrlo zanimljivih saznanja. Htjela bih se dotaći dvaju aspekata, želim postaviti neka pitanja kako bih shvatila koje je vaše mišljenje, imajući na umu e, procjenu studije i to iscrpne studije koju ste proveli u o primjeni u različitim zemljama. Na temelju zaključaka, ili barem ja tako mislim, bilo bi zanimljivije E, imati veću selektivnost u pomoći i diferencijaciju e, primatelja pomoći. U ovoj reformi, međutim, to je bilo teško, jer jedan od najzanimljivijih prijedloga za definiciju pojma aktivnog poljoprivrednika e, postao je nešto razvodnjen i zato mi nismo mogli primijeniti tu definiciju onako kako je to bilo potrebno. Htjela bih znati što vi mislite o tome, kako bismo mogli produbiti e, ovaj termin ovaj pojam kako bismo imali e, veću diferencijaciju među primateljima i kako bi se pomoć mogla dati profesionalcu koji se bavi poljoprivredom. To je prvo pitanje. Drugo, mi smo čuli da je reforma ZPP-a takva da bolje pristaje državama na sjeveru Europe, a manje e, sredozemnim državama. I vidjeli smo da kod primjena mjera e, imali smo e, slabije primjenjivanje u sredozemnim državama ali znači li to po vašem sudu da bismo trebali možda e, stvoriti drugačiji model koji će bolje pristajati svim državama članicama? Jer ovdje se radi o vrlo važnim pitanjima koji e, utječe na prihode ovih država. Do sada model ZPP-a omogućuje svakoj državi članici da odabere ono što je najbolje pristaje, ali ako e, to odijelo ZPP-a ne pristaje svima jednako, onda možda ova reforma neće imati vrijednost koju mi priželjkujemo. Što mislite o tome? Hvala. Hvala, predsjedavajući. Ja e, se također zahvaljujem autorima ove studije koja je bila vrlo zanimljiva. Imam jedno pitanje. Nakon provedene studije, Možete li možda učiniti usporedbu e, efikasnosti politika koje su primijenjene u pojedinim državama članicama? Hvala. Gospodin Rebega. Zapravo ne, prvo gospodin Buda, izvolite. Hvala predsjedavajući. Na ovoj prezentaciji zahvaljujem i gošći. E, žao mi je što sam zakasnio šest i pol minuta, ali mislim da mogu reći da ova prezentacija pokazuje gdje se nalazimo što se tiče provedbe ZPP-a. To je jedna od pozitivnih stvari koje mi imamo u Europi. U svakom slučaju želim vjerovati da je ovdje došlo do krivog prijevoda jer rečeno nam je da ne bismo trebali e, staviti naglasak na ujednačavanja paušalnog iznosa za poljoprivrednike. U istočnoj Europe, u istočnoj Europi imamo nove članice Europske unije koje imaju problem što se tiče većih razlika u pogledu e, izravnih plaćanja Dakle, postoji razlika između novih i starih država članica. Morate imati to na umu. Mi e, djelujemo na istom tržištu unutar Europske unije i u svijetu. Zato moramo imati iste polazne uvjete. E, svi poljoprivrednici u Europskoj uniji moraju imati isti polazni položaj. E, bez obzira gdje se oni bavili poljoprivredom u ravnini ili možda u brdolitim predjelima. Moramo također stimulirati proizvodnost. Kao što je gospodin Agnju rekao, poljoprivrednici nisu samo osobe koje uzgajaju bikove za borbe, nego to su osobe koje se bave proizvodnjom i mi ih moramo zato poticati. Zato e, zadruge i druge vrste udruživanja trebale bi biti potaknute kako bi poljoprivrednici mogli prodavati svoje proizvode. Na taj način bi oni mogli otvarati vlastite trgovine i postali bi neovisni jer bi tamo prodavali vlastitu robu. Hvala. Hvala. Gospodin Šrajer. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem na ovoj odličnoj prezentaciji. Nadamo se da ćemo kročiti pravim smjerom u budućnosti, jer u Nizozemskoj mnogi poljoprivrednici kažu da ima 450 eura po hektaru, ali do 2020. bi se taj iznos mogao smanjiti. Ipak treba znati kamo e, investirati. Treba imati i neku perspektivu. Jako je važno dobro odabrati. E, jesu li to multinacionalke, jesu li to poljoprivrednici? Za koga se trebamo odlučiti? To je ključna odluka. Što ćemo odlučiti? Zajedno se moramo orijentirati na temelju ovakve odluke. Možda sam to komplicirano izložio, ali u svakom slučaju hvala na ovoj prezentaciji. Hvala gospođa Petir. Sam e, željela skrenuti pažnju da e, Hrvatska kao nova država e, članica također ima svoje posebnosti i specifičnosti i zanima me da li ste možda radili komparaciju koliko novca iz prvog stupa se dodjeljuje malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima a koliko odlazi na velike tvrtke. analizom koju smo e, mi napravili na terenu uspostavilo se da gotovo seventy potpora iz prvog stupa odlazi velikim tvrtkama e, čime jednostavno možemo zaključiti da e, poljoprivredna zajednička poljoprivredna politika e, nije ispunjena onako kako je zamišljena pa me zanima da li e, takvi slučajeve e, su zabilježeni i u drugim državama članicama ili je to samo specifično za hrvatsku? hvala äh, mich entschuldigen, dass ich etwas später gekommen bin Ispričavam se, ja sam došao malo kasnije, pa su možda, na moja pitanja je možda već i bilo odgovora, ali ipak ću postaviti pitanje jer me zanimaju. E, mislim da smo ovdje sa dvije strane pod pritiskom, e, pod pritiskom poreznih obveznika kojima je to uvijek previše novaca, a i sam ured e, koji želi dijeliti pravdu na neki način. E, djelomično je to došlo do izražaja u vašem predavanju. Za, moje pitanje je zar nismo previše opteretili prvi stup, zar nismo previše toga stavili u prvi stup, pa dolazi do konflikata socijalnih i drugih politika. I on je jednostavno taj stup preopterećen i teško je to pojasniti. A time dolazimo do drugog stupnja, za, tu ću navesti dva primjera, a to je ozeljenjavanje i takozvane selektivne e, subvencije. Zar ne bismo mogli više toga prebaciti u drugi stup, jer drugi stup bi mogao odgovoriti na specifične potrebe poduzeća, što prvi stup ne može. I treće pitanje koje je jako važno za e, filozofiju poštenja e, u, u toj struci, e, pritom mislim na ove paušalne naknade, mi smo e, u zadnjoj reformi odlučili da treba doći do izjednačavanja jer teško je obrazložiti zašto jedna zemlja dobiva 50 eura po nekoj jedinici površine dok druga dobiva 500 eura. No, e, razlike unutar e, zemalja su zapravo još mnogo veće nego razlike između e, zemalja. Uglavnom, moja bi ideja bila da se više toga prebaci na drugi stup i zar ne bi onda možda mogli bolje doći do jednog osjećaja pravednosti unutar ove struke, a istovremeno bi se time pozitivno utjecalo na porezne obveznike. To žele i porezni obveznici, a i sama struka. Kako udovoljiti jednom i drugom? Hvala, gospodin Vojčehovski. Hvala lijepa. Što ste pripremili ovako zanimljiv materijal? Možda ću ponoviti ono što je već rečeno Ipak, analiza ovog problema jako je važna. E, preraspodjela sredstava iz prvog stupa za izravna plaćanja, a i važno je također koji je učinak na e, upravljanje zemljištem. U Poljskoj, mojoj državi, vidimo da je došlo do prenamjene zemljišta. a to su učinili poljoprivrednici koji su dobili plaćanja. Na početku smo imali 14 milijuna, a sada 12 milijuna. Dakle, jedan dio je ovdje neobrađenog zemljišta. Vidim ovaj proces i u drugim državama članicama, ne znam točno koji su podaci, znam da se to događa u Latviji, ali vidi se golim okom to da se jedan dio zemljišta ne obrađuje. Ovaj proces ne možemo zamijetiti na zapadu Europe, gdje statistike e, kojima ja raspolažem pokazuju da na zapadu Europe gdje su plaćanja veća se ne smanjuje postotak um, obrađivanja zemljišta. Europa je diskriminirana, nove države članice doživljavaju, smanjenje um, iskorištenja obradivog zemljišta. Zato bih htio znati što vi mislite o tome i molim vašu procjenu situacije. Hvala. Hvala. Ovu ćemo temu svakako produbiti, poštovani kolega, i možda ćemo postaviti pitanje komisiji i tražit ćemo analizu. Zato što sam ja primijetio da tamo gdje je zemljište loše kakvoće, postoji određeni učinak na poljoprivredu. i morat ćemo se kretati u pravcu koje ste vi naznačili, zato je važno učiniti kako ste vi rekli. Posljednji govornik, gospodin Agnju. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestiteljici koja nam je dala jako podroban materijal. E, kada bolje pročitamo ove materijale vidimo da se ovdje radi o različitim situacijama u državama članicama i kako ste vi izlagali ja sam se upitao možemo li govoriti o zajedničkoj poljoprivrednoj politici ili ne, zato što ovdje ima jako puno razlika. To je već rečeno. Na kraju krajeva mi ovdje procjenjujemo instrumente i načine, ali bez obzira na procjenu tih instrumenata i načina, mi bismo se trebali upitati za budućnost ili za srednjeročnu reviziju ili za nekakvu reformu ZPP-a. Dakle, pitati se jesmo li e, na pravom putu prema ciljevima. Važno je ne e, pomiješati e, političke instrumente s jedne strane i provedbene instrumente s druge strane. Mislim da je to jako važno jer se sada postavljaju problemi koji nisu isti eh, na cijelom zemljopisnom području Europske unije. Vrlo često imamo eh, volatilnost cijena. U budućnosti ćemo trebati pronaći nekakvo drugačije rješenje i zato se ja pitam ako imamo toliko e, raznih načina primjene ove reforme, onda možda imamo više poljoprivrednih modela koji odgovaraju većem broju e, stvarnih situacija na terenu u gospodarskom poljoprivrednom pogledu. Možda nismo dovoljno uzeli u obzir ovu reformu poljoprivreda na razini Europske unije i na svjetskoj razini je takva da smo možda zaboravili koja su bili, su bila početna pitanja, ali možemo li imati iste instrumente, iste načine rješavanja problema u cijeloj Europskoj uniji? Evo, to je pitanje koje ja sad postavljam vama. Trebamo o tome razmisliti. A što se tiče eh, rada koji ste vi odradili do sada, E, svakako će trebati govoriti i o unutarnjim načinima rješavanja i treba će usporediti e, naše strategije sa drugim dijelovima svijeta. tu su sigurnost opskrbe hranom, zaštita ljudskog zdravlja, zaštita okoliša, zaštita gospodarstva na područnoj razini i obrazovanje mi smo o reformu, ovu reformu zamislili na određen način, ali mi trebamo također imati na umu i povijesni kontekst e, drugih kontinenata. Hvala. Sada dajem riječ e, predstavnici komisije. E, jesam li dobro čuo da je smanjenje resursa u sklopu reforme ZPP-a um, u sklopu financijskih perspektiva. Odnosno, možete li mi pojasniti utjecaj toga smanjenja na um, financijsku perspektivu imajući na umu uh, financijska sredstva koja su na raspolaganju? Jer u financijskoj perspektivi smo imali smanjenje od preko 11% i prirodno je da će to imati nekakve posljedice. E, čak i što se tiče razine potpore u novim državama članicama. Što se tiče smanjenja, e, do toga će doći u nekim starim državama članicama. Drugo pitanje. Kad govorimo o 20% poljoprivrednika koji dobivaju više od 60% potpore, htio bih čuti nekakav komentar vezano uz povijesna plaćanja. Jer povijesna plaćanja bila su vezana uz neke proizvodne sustava koji su bili vezani uz tržište i proizvodnju. To sve ima određene razloge. koliko mi pomoću ZPP-a možemo biti konkurentni i koliko možemo pomoći poljoprivrednicima. I ponekad imamo različite kriterije koje međutim trebamo spojiti. I tu je još jedan problem o kojem se dosta raspravlja. A to je zadržavanje ZPP-a. E, sjećam se kako smo krenuli na početku same reforme. Većina zastupnika mislila je da načela te reforme trebaju uzimati u obzir razlike e, u poljoprivrednom sektoru unutar Europske unije, razlike između sjevera i juga, na primjer. E, tu postoji fragmentacija u poljoprivrednoj proizvodnji, ali ne možemo druge optuživati za nešto što smo mi tražili. Elastičnost, e, fleksibilnost za države članice utječe i na razinu plaćanja. Imamo potpore proizvodnji i ako ih iskoristimo onda se to može iskoristiti ili ne mora nužno za, kao potpora po hektaru. Možda smo tu učinili koji krivi korak, međutim nije sada vrijeme kako bismo došli do nekakvih zaključaka vezano uz plaćanje iz prvog stupa. Mi bismo htjeli i doći do nekakvih zaključaka, ali moramo imati na umu i perspektive do 2020. godine. Moramo i dalje biti oprezni u procjenjivanju. A sada bih dao riječ Europskoj komisiji, a nakon toga imat ćemo pitanja i odgovore. Evo, ovo je moje razmišljanje koje se temelji na velikoj važnosti koju pridajemo ovoj reformi, a to se vidi iz velikih rasprava koje smo vodili kako bismo došli do kompromisa, imajući na umu poljoprivredu unutar Europske unije. E, situacija je diferencirana, različita, ali imamo mnoge zajedničke elemente. Međutim, sada želim dati riječ predstavniku komisije. Hvala vam, e, predsjedatelju kao što su i drugi e, prije mene rekli, ja bih e, želio zahvaliti našoj izvesteljci na ovoj prezentaciji u e, razdoblju, za razdoblje 2014. do 2020. To je bilo izuzetno zanimljivo. Mislim da ste utvrdili pet ključnih područja koja moramo analizirati u drugom dijelu vašeg dokumenta. Četiri e, su točke koje želim svakako spomenuti. Prvo, slijedom ovoga što je prethodni govornik rekao, želim reći da ova analiza je nešto što doista e, treba na nju gledati u kontekstu država članica i pristupa država članica. One su obavještene da se podaci traže, no mi zapravo ne znamo jesu li poljoprivrednici doista proveli reforme na terenu. Stoga moramo trebati, ostati oprezni u našim analizama i zaključcima o učinku na ovaj sektor, upravo zbog prirode informacija koje imamo za sada u odnosu na to koji je učinkoviti sustav i koji e, ostvaraju najbolje rezultate. Trebamo vidjeti koji modeli se čine najučinkovitijima, a to će vrijeme pokazati. Ja pozdravljam činjenicu da je izvješće sugeriralo da je fleksibilnost e, dobra ideja u provedbi izravnih plaćanja, jer fleksibilnost e, olakšava prepoznavanje raznolikosti različitih sustava koji imamo, različitih struktura i različitih razina konkurencije koje imamo u Europi jer e, mi je jasno je da s obzirom na količinu javnog financiranja koje nam treba imamo jasnu strukturu u proračunu, no ono što je potrebno je dobro ciljanje plaćanja kako bismo imali djelotvorne politike koje dovode do veće učinkovitosti proizvodnje. Izravna plaćanja je jedna od stvari koje smo proučavali, koje su proučavane u ovom izvješću. Mislim da je ideja stvoriti model e, koji nije bilo ideja, dakle stvoriti model koji će pogledati jednoj zemlji, a drugoj ne vrlo je teško reći da li je nešto jednako pogoduje različitim državama članicama, različite su situacije, no ako unesemo dovoljnu fleksibilnost u cijelu tu strukturu i ako u većoj mjeri uzmemo u obzir raznolikosti, mislim da bismo onda imali djelotvornije politike. To je i pitanje ciljanja, pomoći i veće fleksibilnosti. To su stvari koje su ključne, mi radimo na pojednostavljivanju, no uvijek imamo na umu i potrebu za e, e, efikasnošću. Što se tiče zelenih plaćanja, mislim da je to predstavljeno na određeni način u preporukama. Ja bih vam, vas podsjetio da je glavni cilj iza ovoga osigurati jednostavnu provedbu i prilično rašireni pristup koji bi bio od koristi farmama, ali i okolišu. I zelena plaćanja bi onda bila e, univerzalno primjenjiva koliko je to moguće. Znači obuhvaćale bi i uvjetovanosti zelenih plaćanja u prvom stupu, a i drugih plaćanja. Ne moramo nužno imati jedan instrument za svaku mjeru. Ponekad, e, ako možemo definirati svoje glavne ciljeve, onda možemo pogledati različite instrumente koje imamo u prvom i drugom stupu i vidjeti kako ih najbolje upotrijebiti. A što se zelenih plaćanja tiče, ja mislim da je cilj bio da ta pomoć bude selektivnija i djelotvornija. Što se tiče povezanih plaćanja, neki zastupnici su postavili pitanje o tome. Ono što ću ja reći u nekoj mjeri to odražava. Što se tiče povezanih plaćanja, oni će biti integralni dio nove uredbe no isto moramo vidjeti što se događa u odnosu na mišljenje VTO na ovom području. Morat ćemo imati i ispravan sustav praćenja kako bismo pratili kako taj mehanizam radi. Mi jesmo to imali u funkciji e, do neke mjere. No do 2018. treba ćemo imati redoviti pregled toga. Potreba nam je kritična količina podataka kako bismo ocijenili učinke e, reforme ZPP-a. Potrebne su nam informacije koje ćemo e, nam pomoći ocijeniti učinak različitih instrumenata ZPP-a. Hvala vam što ste proveli ovu studiju. Bila je izuzetno zanimljiva. E, mislim da će to biti važan okvir za države članice koje provode sustave izravnih plaćanja, ne ne toliko u prvom stupu, ali definitivno izravnih plaćanja. Hvala. E, grazie per i Hvala na ovim e, komentarima, pitanjima i također riječima pohvale. Čuli smo doista veliki broj komentara. Ja ću nastojati odgovoriti na većinu tih pitanja. Mislim da neću stići odgovoriti na sve, ali u tome će mi pomoći i kolege Fabricio i Roberto. Kada je riječ o studiju, ovo nije studija učinkovitosti, nego studija nacionalnih odluka. Dakle, naš glavni cilj bio zadati si jedan referentni okvir, ali isto tako nastojati protumačiti nacionalne odluke. Svrha ove studije nije proučavanje učinkovitosti ili učinka reforme na zemlje, a znamo da se reformirani ZPP primjenjuje tek godinu dana, tako da ćemo vidjeti još e, u budućnosti kako će se situacija razvijati na terenu. Kada je u studiji bila riječ e, o jedinstvenom modelu, time nismo htjeli reći da uredba predviđa samo jedan model koji se temelji na poljoprivrednom sustavu u sjevernoj Europi. Eme, kao što smo više puta naglasili, fleksibilnost e, omogućuje prilagodbu nekih zemalja članica. Htjeli smo istaknuti da oni koji su se prilagodili se ne smiju smatrati lošim korisnicima, onima koji su odstupili od zadanog okvira, nego upravo onima kojima ta odjeća najlošije stoji, tako da su se morali najviše potruditi da to prilagode, da tako kažem, vlastitoj veličini. Kada je riječ o zelenim plaćanjima, ispričavam se jer zbog eh, nedovoljnog vremena nisam se dovoljno na njima zadržala. Naime, htjelo se ta zelena plaćanja učiniti učinkovitijima. Naravno, to treba sagledati u okviru drugih plaćanja iz prvog i drugog stupa, no naravno nema nikakve sumnje da tu dolazi do preklapanja mjera što znači da e, zemlje članice moraju poduzeti korake kako bi razdvojile ta plaćanja. Dakle, trebalo bi možda sagledati zelena plaćanja u smislu učinkovitosti same po sebi i u smislu učinkovitosti na terenu. Kada je riječ o vezanim plaćanjima, Ovom studijom e, htjeli smo reći da ih se ne smije previše kritizirati. Naime, one se smatraju dijelom prošlosti, no u nekoliko slučajeva pokazali su se vrlo korisnima. Naročito u smislu da su unaprijedili reformu u Italiji i u drugim zemljama. U našoj studiji nismo uzeli u obzir pitanje isključivo novih zemalja članica i njihovih problema. I kao što smo rekli, to nije studija učinkovitosti, no to su svakako važne teme kojima ćemo se trebati pozabaviti. Prelazim sada na pitanje financijskih resursa. Naravno, smanjenje sredstava i također vanjska konvergencija doveli su do E, smanjenje sredstava za prvi stup e, za zemlje članice, no zbog nedovoljnog vremena nisam pokazala taj slajd. E, drugim stupom, naime, pokušalo se popraviti situaciju. Dakle, ako vidimo kakva je situacija u smislu preraspodjele sredstava i u smislu promjene u odnosu na prethodni ZPP, onda vidimo da one e, zemlje koje su najoštećenije preraspodjelom sredstava iz prvog stupa su zapravo na neki način primile naknadu iz drugog stupa, no to su sve podaci koje se nalaze u studiju, u izvješću. I htjela sam e, nešto reći o selektivnosti plaćanja. Istina je da bi praćenja bi, trebala biti usmjerenija i selektivnija, ali to donosi određene probleme. To je nužno tako jer je politika cijena bila najjednostavnija za primjenu, ali to nikako nije selektivna politika. Ciljana i selektivna sredstva zahtijevaju također i ad hoc instrumente. Također treba sagledati paušalna plaćanja i između zemalja i unutar zemalja s obzirom na njegovu namjenu. Dakle, u odnosu na nešto, ako imamo plaćanja od 100-200 eura po hektaru, onda su ona jednaka ovisno o namjeni koju imaju, da li je to potpora dohotku ili druga namjena. Dakle, nije dovoljno dati 100 eura po hektaru, nego treba vidjeti i kome se to isplaćuje. Dakle, to je jednako plaćanje za sve koje je preraspodijeljeno i jednako samo ako se usporedi s nečim, ako se mjere u odnosu na nešto. Pa, de Gospodin Fabrico de eh, Hvala, ja sam Fabricio de Filipis eh, iz sveučilišta Roma Traje i ja sam također bio član radne skupine. I htio sam eh, samo dodati dvije napomene kako bih stavio jači naglasak na ono što je već rečeno. Kao prvo htio sam e, istaknuti na, e, kada je riječ e, o onome što je izjavio predstavnik komisije, dakle kao što je već rekla Marija Rostarija, a ja sam to htio istaknuti, u našoj studiji se smatra da je ovaj jedinstveni ZPP koji odgovara svima zapravo stari ZPP, a ovim novom e, ZPP-om se fleksibilnošću omogućuje zemljama članicama nove prilagodbe, što nije bilo moguće u prethodnom ZPP-u. Dakle, ova fleksibilnost koja je dopuštena zemljama članicama i također mogućnost diversificiranja plaćanja predstavljaju značajan korak. U tom kontekstu htio bih dodati da su se i mnogi govornici, naročito iz istočnoeuropskih zemalja, osvrnuli na velike razlike koje postoje u plaćanjima po hektaru i plaćanjima poljoprivrednicima. Naravno, to su značajne razlike. A provodi se upravo vanjska konvergencija, postoji takav mehanizam kako bi se smanjile te razlike, kao što je ispravno. No također smatram, e, kao što je upravo i rekla gospođa D'Andrea, da, e, jedan e, ZPP koji bi omogućavao jedan, e, jedno paušalno plaćanje koje bi bilo jednako za sve zemlje članice, za sve poljoprivrednike zapravo ne bi bio pravedan ZPP, zato jer se je nastojalo reformom ZPP-a kao prvo prijeći sa potpora proizvodima na potpore proizvođačima i također prijeći na naknade za javna dobra koja proizvode, koja proizvodi poljoprivreda. No, mnogi naravno smatraju da proizvodnja javnih dobara u različitim teritorijima ima drugačiju cijenu, drugačije troškove podrazumijeva, tako da e, se plaćanja u te svrhe mogu razlikovati. Recimo, jedan hektar zemlje ne proizvodi jednako vrijedna e, dobra u svim e, okolnostima u svim zemljama, tako da nije nimalo skandalozno ako se potpora daje za taj hektar razlikuje od zemlje članice do zemlje članice. Naravno, uz to potpuno se slažem da su postojeće razlike još politički neprihvatljive, tako da bi se sljedećom reformom ZPP-a trebalo poraditi na internoj i vanjskoj konvergenciji, jer kao što je rečeno, također postoje značajne razlike unutar zemalja članica, dakle u svakom slučaju bi trebalo poduzeti korake u tom pravcu, no ponavljam, europski poljoprivredni model je toliko raznolik između zemalja članica i unutar zemalja članica, tako da i e, potpore koje se isplaća ako želimo proizvoditi javna dobra i ako želimo poduprijeti poljoprivrednike koji ih proizvode, može biti, razina potpore može biti različita od zemlje do zemlje. Ima li netko drugi od naših gostiju da želi nešto dodati, neke komentare? Gospodin Robert Henke, izvolite. Evo samo da nešto preciziram. Naravno, mi smo se u našoj studiji zadržali samo na prvom stupu. Znamo da je u tijeku izrade studija o drugom stupu, no svakako bi bilo zanimljivo proučiti tu politiku u cijelosti. Naime, unijelo se velike izmjene u prvi stup, dakle išlo se na valorizaciju proizvoda poljoprivrede i zbog toga je E, teško procijeniti različito e, odvojeno ta dva elementa zato jer tu postoje vrlo često sinergije. Naravno tu postoje i neki sukobi između dva stupa, no svakako bi bilo korisno objediniti ove dvije studije e, koje je izrađena, koje je u postupku izrade i dati jednu zajedničku analizu oba stupa. Evo jedna minuta. Dakle, kao što je rečeno, nacionalne odluke i također primjena u prvoj fazi novog ZPPA je bila vrlo složena, kao što je i ispravno za jednu politiku koja je značajno izmijenjena i koja prelazi sa nediskriminirajuće potpore na jednu diskretnu odnosno ciljanu potporu. Tako da smatram da bi bilo korisno kada bi i znanstvenici i komisija izvukli pouke iz onoga što su učinile zemlje članice iz načina na koje su to učinile, a možda također, a o tome ćemo nešto više znati za godinu dana, i e, iz poteškoća na koje se naišlo u provedbi ove politike. Neme, znamo da je u Italiji, ali ne samo tamo, došlo do velikih poteškoća zbog e, složenosti provedbe ZPP-a, što se u velikoj mjeri može i pripisati načinu na koji je to primijenjeno u Italiji. No, smatram da recimo ako dođe do srednjeročne revizije, ako bi to bio također dio srednjeročne revizije E, programskog razdoblja. Dakle, jedna takva revizija mogla bi također dati materijala za e, dalje razmišljanje, za dalje podešavanje i prilagodbe kako bi se onda moglo e, pristupiti jednostavnije drugom dijelu razdoblja primjene. Hvala vam za ove prezentacije i za materijale koje ste nam pripremili. Ima tu dosta od toga o čemu sad možemo razmišljati i analizirati sve to. E, neki zaključci. E, predstavnik komisije također je spomenuo da je prerano za neku dubinsku analizu. Ovo je doista dobar početak, a kao drugo vrijedi se vratiti i e, imati na umu ovu analizu tako da za vrijeme ove srednjeračne revizije možemo izraditi dublju analizu jer 2015. je zapravo prva godina provedbe e, gdje i poljoprivrednici i provedbene agencije će prikupljati ova prva iskustva tek ove godine. U svakom slučaju želim vam zahvaliti Naravno, ako želite ostati s nama, slobodno ostanite, ima ovdje dovoljno mjesta. A mi prelazimo na sljedeću točku, a to je e, predstavljanje izvješća Kopa Kogeka o razvoju poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji. Kopako GK je nedavno pristupila našem odboru sa molom da se predstavi izvješće o razvoju poljoprivrednih e, zadruga u 2014. Europskoj uniji slijedom odluke koordinatora 14. 14. E, e, rujna odlučili smo da ćemo omogućiti ovu prezentaciju. Thomas Magnusson je ovdje on je dopredsjednik Kogeke i on će predstaviti ovo vrlo zanimljivo izvješće. Glavni tajnik Kopa Kogeke je također prisutan. On je bio naš gost u brojnim prilikama i drago nam je da je danas ovdje i pozivamo vas sada ovdje za panel.

Dear chairman Poštovani predsjedniče e, Odbora za poljoprivredni razvoj Europskog parlamenta, dragi članovi, zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo, zahvaljujem što ste nas pozvali na vaš sastanak odbora kako bismo s vama podijelili najnovije nalaze našeg najnovijeg izvješća o razvoju poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji. Prvo želim predstaviti sebe. Moje ime je Tomas Magnuson, kao što je predstavljajući rekao. Ja sam mljekar iz juga Švedske. Mi proizvodimo mlijeko naravno, a osim toga i govedinu, a i šumske proizvode i žitarice. Ja zajedno sa svojim sinom imam farmu, aktivni sam farmer i praktični farmer. Ovo je ključan trenutak iz dva razloga. Prvi razlog je što smo ove godine tek započeli sa, e, e, sa zapravo reformom COP-a e, i sada se nalazimo na tom novom putu za poljoprivredne zadruge i za proizvođače u svim sektorima proizvodnje. Drugi razlog je posebno, su posebno teški tržišni uvjeti s kojima su suočeni europski poljoprivrednici. Uglavnom zbog ruske zabrane uvoza koja je e, preko noći zatvorila najvažnija izvozna tržišta Europske unije. Takvi uvjeti iziskuju od nas da stojimo čvrsto iza naših uvjerenja, a to, to je da su poljoprivredne zadruge najkorisniji poslovni instrument u rukama poljoprivrednika, te da osiguravaju e, jednu održivu gospodarsku aktivnost na ruralnim područjima. Političke odluke koje se donose na europskoj razini, ovo što vi radite u okviru ovog odbora, mora se temeljiti na solidnim i aktualnim informacijama. To je nešto što smo i mi e, odlučili učiniti s ovim izvješćom koji naglašuje ulogu agri e, zadruga i nacionalnih zadružnih organizacija. Nadalje, studija e, pokriva i aktualni profil poljoprivrednih zadruga, njihove gospodarske rezultate i evoluciju njihovih struktura. Poljoprivredne zadruge pridonose razvoju ruralnih područja u Europskoj uniji na način da osiguravaju gospodarski rast i zapošljavanje na održiv način. Kako bismo osigurali dobro funkcionirajući pravni okvir i okvir politike, također je bitno predstaviti specifičnosti zadruga i e, veliku raznolikost različitih vrsta zadružnih organizacija među različitim državama članicama Europske unije. Ovo izvješće e, predstavlja ažurirane brojke kao i trendove za poljoprivredne zadruge u Europskoj uniji. Informacije sadržane u ovom izvješću osigurane, su članice e, kod svega organizacije. Ja ću vam sad pokazati e, kako koristiti alate za e ZPP-a za suočavanje sa sadašnjim uvjetima na tržištu. Mi imamo i nešto što zovemo light model, a imamo i dublju prezentaciju. With the support uz podršku vašeg odbora nova, e, nova e, ZPP pruža nove prilike e, zadrugama i organizacijama poljoprivrednih proizvođača. Te nove mjere daju financijsku podršku osnivanju novih zadru, zadruga i e, udruženja sa drugim partnerima u lancu prehrane. Cilj je koncentrirati E, ponudu kako bi se poboljšala tržišna moć proizvođača. Osim toga razvijaju nove aktivnosti kako bi se povećale dodana vrijednost u tom lancu i kako bi poljoprivrednici imali veći udio u toj dodanoj vrijednosti. Ti ciljevi su u srži dugoročne strategije europskih agri, e, odnosno poljoprivrednih zadruga. S jedne strane tu je poboljšanje gospodarskih rezultata, osiguranje konkurentnosti u prehrambenom lancu, lancu na, nabave prehrane i osiguranju boljih gospodarskih rezultata za same poljoprivrednike. U tom kontekstu želim vam pokazati neke od glavnih nalaza našeg izvješća o razvijenim e, poljoprivrednim zadrugama u Europskoj uniji. Izvješće sažima glavne statističke indikatore poljoprivredne proizvodnje u, e, među europskim državama članicama kao i globalne korporativne brojke u svakoj državi članici. Nakon toga slijedi glavne poljoprivredne zadruge poredane na temelju svog e, prometa u, zadnjem e, izvještajnom razdoblju do 2013. Ukupni broj poljoprivrednih zadruga je oko 22.000 tisuće u Europi, što je više od 6 milijuna članova. Ja sam e, član upravnog odbora Landmene Group, a to je poljoprivredna zadruga za poljoprivredne proizvode i žitarice u Švedskoj i Sjevernoj Europi. Te zadruge snažno pridonose gospodarskom razvoju ruralnih područja, budući da zapošljavaju oko 600 tisuća osoba. Ukupni promet je 347 milijardi eura, i one zadržavaju snažnu nazočnost na tržištu hrane u Europi. No ono što je najuočljivije jest da su poljoprivredne zadruge u cijeloj Europi demonstrirale otpornost čak i u vremenima recesije. To pokazuju i činjenica da gornjih sto zadruga e, osnovanih između 2011. i 2012 su doživjele povećanje za 4% i sljedeće godine čak za 14%. Bolji ekonomski rezultati postižu one zadruge koje e, su organizirane poduzetnički one ulažu u lancu prehrane u fazi obrade i marketinga. Također smo primijetili da ograničeni broj zadruga je povećao svoju veličinu i da su to sada e, poduzeća vrijedna nekoliko milijardi eura. No ne zaboravimo da većina nekih 90% od ovih 22.000 tisuće zadruga su zapravo mali, e, u obliku malih i srednjih poduzeća. Što se tiče konkurentnosti poljoprivrednih zadruga, glavna poslovna strategija jest rast, organski rast ili konsolidacija. to je učinjeno kako bi se proveli njihovi investicijski planovi i povećala povećao njihov udio u dodanoj vrijednosti u cijelom tom lancu nabave u području prehrane. No ne možemo pretpostaviti da su sve zadruge iste u Europskoj uniji. Vidjeli smo da postoje različite strukture, oblici, pa i različiti ekonomski rezultati u različitim državama članicama. Tržišni udio poljoprivrednih zadruga također je raznolik u cijeloj Europskoj uniji, u središnjoj i, i sjevernim državama, Finska, Švedska, Danska, Nizozemska, Njemačka, Francuska, Irska, udio je iznad 50% u nekim sektorima. Dok na jugu Europe, Italija, Španjolska, Portugal je udio e, između 25 i 50%, pri čemu je Grčka na razini nižoj od 25%. Situacija e, e, europskih 12 e, država članica, novih država članica koje su pristupile iza 2014. je takva da one zaostaju i njihov je udio na tržištu jako nizak one su očito izloženije ovom e, vrlo konkurentnom e, kompetitivnom tržištu na kojem posluju. E, Kosega se bavi interesima naših članova, mi pomažemo našim članovima da iskoriste svoj alate poljoprivredne politike za svoje interese u zadnjih nekoliko mjeseci mi smo surađivali sa našim članovima iz Estonije, Grčke, Češke republike, Estonije, Poljske kako bismo izašli nove načine, nove alate i nove prilike u okviru nove zajedničke politi, e, poljoprivredne politike da se podrži e, zadruge i organizacije poljoprivrednih proizvođača. Te e, E, te rasprave uključili su poljoprivrednike, korporativne vođe, pa i sama ministarstva, a predstavljeni su i najbolji slučajevi iz EU e 15 zemalja članica kako bi se e, predstavile mogućnosti korištenja prilika na zajedničke poljoprivredne politike u kontekstu zadruga i organizacija poljoprivrednih proizvođača. Drugo izvješće sadrži pravni okvir, e, uključujući financiranje. E, drugi dio izvješća je zapravo vezano uz financiranje, oporezivanje i financijske aspekte i zakonodavni okvir, a taj zakonodavni okvir odnosi se na široku, široki raspon različitih odredba u, e, među različitim državama članicama, a Varijacije zakonodavstva vezane su uz e, rigidnost pravnih sustava država članica, zato što nacionalni sustavi imaju zapravo konkretne porezne odredbe za e, zadruge, dok u većini zemalja zadruge podliježu e, općem poreznom sustavu. Konkretno, posebno oporezivanje e, zadruga je predviđeno u nekim državama članicama gdje se uzima u obzir e, potreba da se izbjegne dvostruko oporezivanje u slučaju dotica između samih zadruga i članova tih zadruga. Te zakonske odredbe su sadržane u našem izvješću i omogućeno je usporedba pravnog okvira e, za zadruge među svim državama članicama. I zadnji dio izvješća pokriva individualna izvješća za svaku pojedinu državu članicu, svaku od 28. U tim izvješćima po zemljama organizacije osiguravaju informacije o aktivnostima na različitim područjima osobito vezano uz e, izobrazbu, informacije i druge usluge e, poljoprivrednicima koji su članovi. Detaljnije informacije o nekim vodećim zadrugama i o sektoru e, proizvodnje su osigurane također za svaku zemlju. E, ovdje bih e, želio reći nešto i o potencijalu ovog poslovnog modela koji smatram e, važnim za aktivan, pametan, inkluzivan i održiv rast. U smislu ostvarenja EU, strategije za 2020, 2020 poljoprivredne zadruge su vrlo usmjerene na rast i inovacije. Ova sposobnost za inovacije omogućila im je da iznađu kreativna rješenja za e, sve vrste organizacijskih, poslovnih, tehničkih i e, okolišnih izazova. E, mi smo željeli pokazati ko, E, odnosno nagrađena je ta želja za inovacijama i dobili smo i nagradu za inovacije za e, promicanje inicijativa e, poljoprivrednih zadruga na području prerade hrane, učinkovitosti resursa, korporativnog poduzetništva i usluga za naše članove. Kao primjer, zadnji dodatak ove, ove nagrade, prošle godine mi smo e, nagradili određene zadruge, Dijon se i neke druge, za inovativni pristup u, i dodanu, ostvarivanje dodane vrijednosti u odnosu na proizvode od žitarice. Tu su i neke španjolske zadruge koje su nagrađene za inovativne sustave upravljanja vodom i na kraju španjolska e, zadruga Ganadera de Caspe koja je dobila nagradu za inovativni e, sustav podrške koji je pridonio jačanju ekonomskih rezultata. Vratit ću se na strategiju e, zadruga Ključni aspekti vezani su uz eh, sposobnosti i poljoprivrednika za ulaganja, no eh, i za rast i za druge poduzetničke aktivnosti ili za podršku inovacijama bitno je dodijeliti značajna financijska eh, resurse za provođenje poslovnih strategija. Također bih želio dati e, primjer kako mi podržavamo poslovanje poljoprivrednih zadruga na razinu, razini Europske unije. Mi smo e, pokrenuli nešto što zovemo poslovni forum predsjedništva gdje pozivamo E, glavne direktore kao i birane predstavnike vodećih zadruga u različitim sektorima e, radi raspravljanja o poslovnim strategijama. Ja e, do sada smo to imali u sektorima mesa, voća, povrća, mljekarstva, i tako dalje. Bavili smo se i horizontalnim pitanjima i poslovnim strategijama, internacionalizacijom i inovacijama. A organizirat ćemo i još jedan e, takav forum o upravljanju do kraja ove godine. Korporativna struktura pokazala je da omogućuje poljoprivrednicima udruživanje snaga kako bi se osigurala ulaganja, veća ulaganja. U tom kontekstu mi pozdravljamo inicijativu predsjednika Europske komisije da se poboljša pristup sredstvima za ulaganja kroz Junckerovi investicijski plan. Zadruge su pokazale snažan interes da koriste okvir EFSI-a za financiranje nekih važnih investicijskih projekata koje su od ključne važnosti za našu konkurentnost. Uz poduzetničku razinu, koju sam već spomenuo, tu je još jedno područje politika koje je od velikog značaja za poljoprivredne zadruge, a to je funkcioniranje e, lanca nabave u prehrani. Jedan od glavnih izazova za e, ekonomsku održivost poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga je osiguranje jednakih uvjeta za sve kroz uravnoteženi i e, lanac nabave u prehrani. U tom kontekstu Kosega zajedno sa Kopom je čitav niz godina bila aktivna na tom području kroz forum na visokoj razini koji radi upravo na ovoj temi. Naš cilj je e, progovoriti o poštenoj trgovini, praksama i u situaciji gdje e, poslovno ponašanje i ne vodi do financijske dobiti. Mi bismo želi vidjeti e, pravni okvir Europske unije koji postavlja pravila igre i potiče poslovne partnere da sudjeluju u transakcijama koje su na obostranu korist. No, potrebno je to preformulirati, odnosno potrebno je uključiti neovisne treće strane. U tome smo vi jako blizu tome e, i smatramo e, onome što je Gospođa Meginis, zastupnica u parlamentu, stavila u svoje izvješće o kojem je bilo rasprave u ovom parlamentu. I zaključak. Želio bih e, zaključiti time što ću reći da mi ne uvodimo nikakvu novu paradigmu i ponavljamo klasični argument e, da ujedinjeni možemo opstati, a ako smo podijeljeni možemo samo propasti. Drugim riječima, e, e, štapove je teže slomiti ako su u snopu. Ovo je još jedan od ključnih zaključaka studije koju je objavila Europska komisija o jednom e, pilot projektu podrška poljoprivrednim zadrugama koji su e, potvrdili teoriju konkurentnog gospodarstva. E, studija je utvrdila sljedeće. Veliki tržišni udio zadruga osobito u sektor, u određenom sektoru ili u zemlji može povećati razinu cijena i smanjiti e, promjenjivost cijena kao što je trenutačno slučaj u sektoru mljekarstva, a čak i oni poljoprivrednici koji nisu članovi e, zadruga imaju na kraju koristi od velikog tržišnog udjela zadruga. Ti poljoprivrednici koji nisu članovi mogu i e, profitirati od tih viših cijena. Kraj citata. Izazov je naravno u tome da udružimo svoje snage i e, da radimo zajedničko u tim e, zajedničkim tržišnim i političkim uvjetima. Stoga mi bismo trebali uključiti sve zainteresirane stranke, poljoprivrednike pa i donositelje odluka e, da iskoristimo sve te nove mjere i instrumente i podržimo e, poljoprivredne zadruge i poljoprivrednike u zajedničkom djelovanju u lancu prehrane. Ja sam uvjeren da smo svi na istoj strani, te da ćemo dati sve od sebe kako bismo iskoristili svaku, svaku mogućnost unutar ZPP-a za daljnji razvoj poljoprivrednih zadruga. Jer na kraju krajeva europski poljoprivrednici, a i poljoprivredne zadruge, baš kao i e, tvorci politike u Europskoj uniji, imaju zajednički cilj, a to je osigurati održivi E, agri-food sektor u Europskoj uniji. Sektor koji će e, osigurati ili dati sigurnu, visoko kvalitetnu hranu i istovremeno osigurati održivost. Hvala. Bardzo dziękujemy. Hvala. Hvala na ovom pripremljenom izvješću i na ovom izlaganju. To će nam e, pomoći pri danjem analiziranju problema s kojima se suočava europska poljoprivreda, a mogli bismo napraviti i paralelu sa prethodnim izlaganjem. Imamo neke informacije koje se preklapaju, a i koje se dopunjuju. Važan je aspekt organizacija gospodarskih subjekata i djelatnika u poljoprivrednom sektoru. Želi li glavni tajnik eh, eh, eh, uzeti sada riječ ili bi htio radije uzeti riječ kasnije? Hvala. Pa mislim da je potpredsjednik dao vrlo iscrpno izvješće i nemam više što dodati. Hvala. Onda otvaram raspravu. Gospodin Dantan je prvi zatražio riječ. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala. Ova prezentacija koju smo upravo čuli bila je vrlo zanimljiva. Vi ste nam dostavili i materijale koji pokazuju situaciju sa zadrugama u 28 eh, zemalja članica. Evo tu su tablice na ovoj središnjoj stranici. No, vi ste također istaknuli koliko iza pojma zadruga stoje različita poimanja ili se ostvaraju različiti koncepti zadruga zato jer se u nacionalnim zakonodavstvima i dalje daje prednost organizaciji u poduzeće. Dakle, kada smo ustrojili jedinstveno tržište i kada smo odlučili da je poljoprivreda prva od niza zajedničkih tržišta, mi smo si e, dali u ruke instrument koji stvara također i razlike između zemalja članica jer u zadrugama postoje također i razlike kada je riječ o poreznim sustavima i tako dalje. To ste istaknuli u svojem izvješću. Može li kopa prognozirati za bližu ili e, budućnost ili za srednji rok e, jedan mogući put kojim treba krenuti ili mogli bismo si postaviti pitanje što bismo mogli učiniti kako bismo dali zakonski okvir zadrugama koje će im dati i jednake uvjete. Jer ako pogledamo ove tablice, zapravo koristi koje se od toga ima, naročito u poljoprivredi, su različite u zemljama. A upravo jedinstvenim ustrojem tržištima, tržišta nastojali smo upravo to postići. To se jasno vidi kada se kada u našim zemljama članicama tržište hranom pogađaju različiti prevrati i previranja i tome se tako nastoje suprotstaviti upravo e, druge. Hvala. Gospodin Agnew. Hvala. Ovdje je bio zastupnik iz Nizozemske i da vi niste znali odgovoriti na ovo pitanje možda je on mogao, no ja vidim da u ovom popisu zadruga broj četiri se zove Farmers iz Nizozemske i zabilježila je pad e, u velikom dijelu u 2014. godini i to je zapravo preokrenulo cjelokupnu sliku ovdje. Ili postoji li objašnjenje za e, takvu katastrofu? To je prvo pitanje. I drugo pitanje odnosi se na vedenu kraljevinu, odakle sam ja. I naravno, očito je da nismo zemlja koja je sklona suradnji. No, postoji jedna zadruga koja se zove Anglio Farmers i koja doista brzo raste. Pitam se gdje bi se nalazila na ovom popisu na rang listi, ne možda među prvih deset, nego možda među prvih trideset. Možda bi se mi, mi, mi, vi mogli reći to, ali to je doista vrlo specifično pitanje. Pan posel Selimović. A, gospodin Selimović. Tack så hemskt mycket, herr Jag eh, skulle också vilja passa på att... Hvala, gospodine predsjedavajući. I ja bih e, htio zahvaliti našim govornicima na ovom izvrsnom izlaganju. Imam dva pitanja. Slažem se sa onime što je rečeno da zadruge jačaju proizvodnju, a također i moć proizvođača. No, vrlo često u poljoprivredi poljoprivrednici se nalaze između interesa velikih grupacija na međunarodnoj razini i zapravo su na kraju prehrambenog lanca i zbog toga nemaju niti velike moći u pregovorima. Da zamisao da zadruge trebaju dati veću snagu poljoprivrednicima je ispravna, no treba je provesti na ispravan način. S druge strane, ne bi li zadruge bilo je sredstvo za kočenje, odnosno mogli bi on, e, bili one mogle mogli e, doprinijeti kočenju inovacija u poljoprivredi. I još dva pitanja. Kako možemo zadržati model zadruga i ojačati ZPP u isto vrijeme, a da pri tome ne zaustavimo razvoj. I drugo, kako bismo mogli pronaći odgovarajuće uvjete u različitim zadružnim modelima, strukturama, kako e, zadruge ne bi zapravo postale izgovor e, za neke zemlje da ostanu jednako neučinkovite kao do sada. Zapravo je cilj učinkovitija, održivija e, poljoprivreda koja će moći prehraniti svoje brojne stanovništvo. A gospodin Takula, hvala. Ne, ispričavamo se. Gospodin Takula ima riječ, dakle, izvolite. Mogu li govoriti finski? Izvrsno mogu. Tämän maatalousmaan edustajat lavalla Suomen ja Ruotsin ja, ja näin on. E, nažalost nemamo prijevod finskog. Ili imamo? English, ok. Then I... Nemamo. Dobro, nastavit ću na engleskom. Drago mi je što ovdje vidim predstavnike Švedske i Finske kao dvije velike poljoprivredne zemlje u Europi. Moje pitanje je sljedeće. Postoji li opasnost da se zanemari razvoj zadruga u korist drugih eh, organizacija proizvođača i kako možemo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 hozzuk unter Bardzo dziękujemy. Przepraszamy pana posła. Hvala. Ispričavamo se zbog toga što ste se morali poslužiti dvama jezicima. Sada ima riječ gospodin Buda. Hvala. Želim zahvaliti također našim e, govornicima na ovom izlaganju iz kojeg smo mogli uvidjeti da doista u novim zemljama članicama postoji problem. Ja dolazim iz Rumunjske gdje nažalost zbog e, prethodnog komunističkog režima ljudi su neskloni pristupiti zadrugama. No, na kraju krajeva smatram da je to jedini način na koji poljoprivrednici mogu preživjeti na tržištu. Mene zanima e, namiravate li intenzivirati svoje djelovanje u istočnoeuropskim zemljama koje podliježu određenom mentalitetu. Mislim da bi to bilo korisno i da bi se trebali to uzeti u razmatranje, dakle da se i sami e, više uključite u djelovanje u tim zemljama članicama. Gospodin Sebastija. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je bila vrlo zanimljiva prezentacija. Budući da dolazim eh, iz eh, juga Europe, iz eh, regije Valencija u Španjolskoj, na ovoj e, brošuri nemamo prvih e, deset e, zadruga u sektorima gdje smo mi najaktivniji, kao što su to povrće, voće, ulje i vino, a sigurno bismo sa Italijanima i Portugalcima bili najjači upravo u tim sektorima. No, bez obzira na to imam nekoliko pitanja. Prvo, Jeste li u studiji uzeli u obzir također i e, kretanje dohotka poljoprivrednika, zato jer e, upravo nam proizvođači upućuje kritike u tom smislu, dakle e, kako proizvođači povećavaju svoje promete i nalaze više izlaza na tržište, prihod proizvođača ostaje stabilan. Dakle, tu imamo E, jednu zabunu između sredstava i cilja. osim toga u Španjolskoj e, imamo i raspravu o spajanju zadruga i priznajemo da se u više navrata osnivalo previše e, zadruga u zemljama gdje iz povijesnih razloga postoje tri ili četiri zadruge na malim područjima. No, Isto tako, spajanje samo da bi postali većima ne rješava probleme. Ponekad je bolje specializirati se za određene proizvode ili nastojati poraditi više na kvaliteti, a ne na kvantiteti. I osim toga, e, za potporu poljoprivrednicima postoje druga rješenja koja su zanimljivija. Dakle, što mislite, hoćete li e, se, e, hoće li se u budućnosti staviti naglasak na veće zadruge ili na zadruge koje se specijaliziraju za određene proizvode? Hvala, gospođa Aguilera. Evo, ja ću se nadovezati na riječ kolege. Ja sam također španjolka i dolazim iz zemlje gdje su zadruge vrlo snažne. Ja dolazim iz Andaluzije gdje e, zadruge igraju doista značajnu ulogu. Naši proizvodi koji možda nisu na ovom popisu prvih deset su zapravo predmetom e, interesa zadruga. Dakle, tu se nastojalo e, upravo u tim sektorima ojačati stvaranje zadruga. Prema nekim podacima vidimo da je broj zadruga u Španjolskoj također broj članova i prometa drugačije od onoga u Danskoj. Dakle, govorimo o istom e, prometu, ali zapravo tu postoje razlike. Dakle, 28 zadruga u, u Danskoj, a 3344 u Španjolskoj. Dakle, govorimo o, potpuno različitim kategorijama. Dakle, isti e, promet, e, ista proizvodnja, ali ogromne razlike u, u članstvu, ali također i u broju zadruga. U posljednjih nekoliko desetljeća radilo se upravo na poticanju zadruga. I u Španjolskoj je to doista temeljito učinjeno. Ostvaren je napredak, možda ne željeni napredak, možda nećemo doći do 28 zadruga u Danskoj, ali ćemo E, vjerojatno uspjeti okrupniti zadruge u našoj zemlji i smanjiti njihov broj. No, ako veću dimenziju ne poprati također e, i već naglasak na inovacije, na istraživanje i tako dalje, a to je ono što se događa, onda ćemo se naći u problemima. Dakle, to se sve ostavlja, ali nemamo bolju otkupnu cijenu za poljoprivrednike i na kraju proizvodnog lanca poljoprivrednici ne primaju odgovarajuću cijenu za vlastiti rad, čak ni ako su članovi velike zadruge. Dakle, mislim da svakako treba riješiti problem koji postoji u opskrbnom lancu. A da to jest jednostavno, to bi se već i učinilo. Naravno, to je očito težak put kojim ipak treba krenuti. Mi E, radimo na izvješću kolegice Genesi i ohrabruje me činjenica da i ona smatra da je ovo izvrsna studija, a sada je treba samo provesti. No, tu nisam baš toliko sigurna. No, imam jedno vrlo konkretno pitanje. Vi predstavljate zadruge i smatrate li da bi trebalo provesti najbolje prakse kako bi se izbjeglo nelojalne poslovne prakse. Hoće li etički kodeks ići mu poslužiti? Tu i tamo pojavljuju se dobre inicijative, a ponekad čujemo da je španjolsko zakonodavstvo izvrsno u tom pogledu. No, u Španjolskoj je ista situacija kao i u Francuskoj, Italiji, Belgiji i u Danskoj, odnosno prihodi poljoprivrednika su i dalje niski. Dakle, postoji i dalje jedan problem koji valja riješiti. Europski e, zakonodavni okvir, e, dakle ono što se rekli o njemu, nailazi također na moje slaganje. No, još jedno vrlo kratko pitanje. Sljedeće pitanje odnosi se na GMO-e i e, na e, različite, različita zakonodavna rješenja u zemljama članicama i koji će to učinak imati na e, unutarnje tržište, recimo koji će biti učinak situacije u kojoj su neke zemlje zabranile korištenje GMO-a, a druge koriste GMO-e u domaćoj trgovini. Dakle, želim čuti, čuti vaše mišljenje o tome. A gospođa Hojbuš. Ja, Da, ja sam slijedila ovu e, raspravu, nisam mogla čuti cijelo izlaganje jer sam bila aktivna u drugom odboru, ali očito se raspravlja o tome kako će se dalje razvijeti zadruge. U što mislite pod tom danjim razvojem? Da li u smislu veličine ili u e, tržišnom udjelu tih e, seljaka i poljoprivrednika jer o tome se i radilo. Ja jesam zadrugarka, ja sam i poljoprivrednica i e, aktivna sam u jednoj maloj zadrugi. Ako pogledam ovdje na popis. Ako nisam delegat u nekakvoj velikoj zadrugi, zadruzi, ja zapravo nemam pravo suodlučivanja. A operativno poslovanje je nalikuje dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću. Kako pojedini poljoprivrednici mogu utjecati na to poslovanje? Ako nemamo drugih kupaca, gdje onda ta tržišna snaga? Mislim da e, u svom izvornom obliku zadrugarstvo više nema veze s ovim današnjim. E, ako uzmem bilo koji drugi primjer, recimo mlin ili klaonicu ili slično, interes zadruge su zapravo e, jeftine sirovine. No, e, prethodna govornica je rekla, siljaci dobivaju premalo novaca. I sad, neovisno o tome da li novac ide u zadrugu ili u privatnom mljekaru i tako dalje, cijene se orijentiraju jedna prema drugoj. Ja imam problema s tom e, vizijom daljnjeg razvoja zadruga, jer dobri danji razvoj bi trebao ići u interesu onih poljoprivrednika koji osiguravaju robu za te zadruge. Činkuje, pan Denano. Hvala. Gospodine Mano, izvolite. Hvala. Istina je da postoji e, duga tradicija e, zadrugarstva u poljoprivredi u Francuskoj i zato mi je drago. Mislim da zadruge imaju vrlo važnu ulogu u zadržavanju e, poljoprivrede bliskosti ruralne poljoprivrede koja će biti u korist proizvođača. A sada se želim pozvati na posljednje izlaganje. E, problem je u veličini zadruga. Zadruge postaju ogromne i više nisu u rukama članova. To je jedna od današnjih poteškoća, pravih poteškoća današnjice kako možemo u prevelikim zadrugama omogućiti to da poljoprivrednici zadrže vlastitu moć, vlastite ovlasti, jer to je bitno. Hvala. Gospodin Bogović, izvolite. Uh, Hvala. Ja dolazim iz Slovenije. U Sloveniji također imamo dugu tradiciju zadrugarstva dogodilo se to da je za vrijeme komunizma e, zadruga bila nešto drugačija u odnosu na to što je ona danas. Danas imamo dosta poteškoća koje su vezane uz ovo pitanje o kojem se danas raspravlja. Jedno rješenje bi bilo organiziranje zadruga na temelju proizvodnje, dakle proizvođači jabuka ili proizvođači mlijeka e, zajedno ili možda možemo imati i miješane zadruge. U Sloveniji imamo i zadruge koje primaju različite proizvođače, ali problem je u tome kako dati potporu proizvodnji pojedinih vrsta. Moje pitanje je sljedeće. Kako možemo utjecati na proces unutar zadruga? A drugo pitanje je kako zadruge mogu konkurirati sa velikim e, trgovinama jer e, na kraju krajeva uvijek je problem kako prodati proizvode jer imamo u e, poljoprivredi i lance e, koji se bave fair tradeom. A pitam to zato što takvi lanci predviđaju e, pravednu podjelu prihoda. I za mene kao i za poljoprivrednike je važno da se tržna cijena pravilno raspodijeli zato što prihod e, poljoprivrednika nije dovoljno velik, odnosno udio e, koji oni dobiju nije dovoljno velik. Sljedeći govornik. Hvala. E, oprostite, nisam čuo prvi dio vaše prezentacije, ali čuo sam ono što je meni bilo zanimljivo i čuo sam komentare članova parlamenta. Što se tiče nekih tvrtki u Irskoj i Glembija, Mm, htio bih znati što vi mislite o takvim subjektima, jer takve tvrtke su predmetom ponosa, na primjer u mojoj državi, ali onda čujete to da oni imaju jednu milijardu eura koji su provukli kroz Luksemburg kako bi izbjegli porez. E, ja bih htio pomoći malom poljoprivredniku, ali želim znati kako će on pošteno plaćati poreze, a neće morati se obraćati zemlju čudesa Jean-Claude Junckera. E, stvarno je to tužna priča, ali mislim da je jako važno da primarni proizvođači imaju dovoljno snage da se suprostave onima kojima prodaju svoje proizvode. U ovakvoj situaciji e, imate samo prerušenu ovcu koja je zapravo e, vuk, ne znamo ko je vuk, a ko je ovca. Hvala lijepa. E, htio bih nešto dodati o budućnosti. Koji su trendovi koje možemo očekivati u Europi, a koji su trendovi koje možemo očekivati u svijetu. Hoće li doći do koncentracije, to je prirodno okrupnjavanje i prirodno čak i za zadruge na tržištu. Međutim, ne bismo trebali doći do toga da poljoprivrednici gube tlo pod nogama. Što bismo trebali ovdje jasno reći? Zadrugama treba upravljati. A upravljanjem se bave stručnjaci, a ne više poljoprivrednici. U tom kontekstu kako možemo zajamčiti to da članovi zadruge mogu izraziti vlastito mišljenje? S razvojem poljoprivrednog tržišta došlo je do postizanja raznih etapa i na kraju imamo potrebu da poljoprivrednici budu konkurentni u odnosu čak i na privatne e, subjekte. Poljoprivrednik želi znati što će dobiti od koga. Ako možemo naći neko rješenje koje zadovoljava e, poljoprivrednike i cijeli sektor, onda je to u redu. Ali trebamo imati mogućnost utjecanja na razvoj događaja. Naravno, ne smijemo nikad zaboraviti problem konkurentnosti. Konkurentnosti na tržištu. to je moj komentar koje je zapravo i pitanje. Hvala na pažnji i dajem riječ gostu za odgovore. Zahvaljujem predsjedavajući. Jako mi je drago da sam čuo toliko zanimljivih pitanja. Reći ću ovako. Zadruga je pitanje koje je za mene jako važno. E, prirasla mi je srcu i moram jasno reći e, molim vas dopustite mi da sada nastavim na švedskom, bit će bolje. Hvala. Dakle, reći ću sljedeće. Ja sam odrastao u zadrugama i otac i djed bili su članovi zadruga. Ja imam ovu povijest, e, za mene su zadruge bile kao majčno mlijeko, ipak vidio sam kako se svijet razvijao. Došlo je do velikih promjena tijekom godina. Dakle, na općem planu mogu reći da se zadrugom treba upravljati racionalno kao drugim tvrtkama, odnosno subjektima. Ipak e, tu ima mnogo elemenata, a e, vi ste podsjetili na njih. Na primjer, kako upravljati demokracijom, kako podignuti vlastiti glas e, koji mora biti čujan. kako omogućiti poljoprivrednicima da odlučuju kojim putem će se trebati kretati zadruga, tko će biti član upravnog odbora, tko će imati izvršne ovlasti. E, na kraju krajeva poljoprivrednici imaju moć u svojim rukama. Evo mogu dati i primjer. Naša obitelj je članica Ola Foodsa. Ako neki nisu zadovoljni razvojem događaja u Ola Foodsu i cijenom mlijeka, onda e, budući da smo na slobodnom tržištu, tržište odlučuje. Ako zadruga e, je onda mala ili velika, to sve ovisi o e, uvjetima na tržištu i ovisi o odlukama koje donose zadrugari koji su i vlasnici. Čak i mala zadruga na lokalnom tržištu treba imati isto značenje kao i velika multinacionalna tvrtka. Pina, Alabaja i tako dalje. Međutim, čini mi se da se svijet brzo mijenja. Tesco, Carrefour, Walmart i drugi lanci postaju sve veći, sve efikasniji u prodaji, sve prisutniji na tržištu. E, onda trebamo i velike zadruge e, samo što, koje će samo tako moći parirati velikim tvrtkama, odnosno lancima. Jasno mi je e, što je rekao gospodin Buda i shvatio sam što je time mislio reći. I govorio je o povijesnom nasljeđu. Kozeka treba raditi i na toj temi. Poljoprivrednici u Poljskoj, Rumunjskoj, Češkoj moraju imati iste polazne uvjete kao i druge države kao što su Francuska ili Njemačka. E, svi žele biti konkurentni. Što se tiče Španjolske, mogu reći da je kolega Varmonde podpredsjednik e, Kogeke sa mnom raspravljao o, tem, o tome koje bi zadruge trebale opskrbljivati Švedsku narančama. Ja preferiram španjolske zadruge što se toga tiče. A što se tiče tehničkih pitanja dajem riječ eh, glavnom tajniku. Izvolite. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajući. Drago mi je što sam ovdje još jednom i htio bih dati neke odgovore vezano u specifična pitanja. Kao prvo, gospodin Dantan je govorio o europskom zakonodavstvu i o potrebi za takvim zakonodavstvom. Kogeka je bila aktivna, aktivna je od 2000. godine u razvijanju Um, statuta zadruga i e, finska organizacija e, Kogeke mi je dala veliku potporu. E, međutim, nažalost, statut Europske zadruge bio je zapravo razočaranje. Glavni razlog zašto je došlo do toga je zbog pravnih uvjeta, pravne situacije u mnogim državama članicama. Nekim državama članicama nemamo zakonodavstvo o zadrugarstvu, a u drugim državama članicama je takvo zakonodavstvo prilično strogo i detaljno i zbog toga je komplicirano za tvrtke e, da e, uspostave zadrugarski oblik poslovanja u nekoj drugoj državi članici. E, primarno zadrugarstvo se proširilo na mnoge države članice, a sada vidimo e, da je došlo do razvoja situacije, ipak nije došlo do situacije koju mi priželjkujemo za poljoprivrednike i za poljoprivredno tržište u Europi. E, drugi govornik govorio je o specifičnom slučaju Viona. To je tipičan slučaj za nizozemsku industriju i možda ne bih trebao ulaziti u detalje. Ipak želim reći što smo mi naučili od vašeg primjera o kojem ste vi govorili. Mi smo uključili e, ove brojke u naš rad i tvrtka o kojoj ste vi govorili, ako sam dobro shvatio, spojila se sa zadrugom u Njemačkoj. Dakle, oni su dio strukture, ali su i dalje neovisna zadruga. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u budućnosti. E, stvari bi trebale postati vidljivije sljedećih godina. E, u svakom slučaju radi se o događaju iz 2013. godine, pa pretpostavljam da su brojke vezane uz tu godine. Što se tiče gospodina Slimovića, on je podcrtao to da kad se tiče zadruga i kad se tiče njihovog utjecaja na tržište, mi bismo svakako htjeli razviti um, pristup zajednice. Um, naši e, konkurenti, odnosno partneri u lancu opskrbe hranom rade upravo to i naši klijenti e, koji se bave prodajem na malo imaju veći promet. To su u svakom slučaju e, subjekti na koje trebamo gledati. Moramo jačati njihov položaj na tržištu neki članovi odbora rekli su da postoji pitanje oko toga kako ćemo organizirati ideju za zadrugarstva koja bi trebala biti lokalna. Tu je svakako veliki izazov, ali radimo kako bismo sigurali da se čuje glas poljoprivrednika i to unutar e, zadruge bez obzira na njezinu veličinu. Bez obzira na veličinu e, zadruge, moramo imati zajednički e, nazivnik i to je to da se mora znati što svatko misli. Na primjer, u Njemačkoj, ako imamo poljoprivrednika koji smatra da se njegov glas ne čuje unutar upravnog odbora, činjenica da e, zadruga postoji za korist njezinih članova je znak toga da se zadruga treba dalje zalagati u tom pravcu. E, ja sam ovdje zato što su u Finskoj zadruge imale jako veliki uspjeh u sektoru mljekarstva. E, one su omogućile dobrostanje mojoj obitelji i omogućile su mi to da se mogu školovati, da danas mogu ovdje biti pred vama i izlagati. E, jako sam ponosan na naše e, zadruge, e, posebice na onu čije sam ja član. Gospodin Takula je također postavio pitanje i rekao je da je ovdje za vas važno u ovom odboru to da se poštuje zadaća koju je e, napisala e, zadruga kao e, odnosno zadrugarstvo u prošlosti. Poljoprivrednici su mnogo toga učinili posljednjih nekoliko desetljeća. Oni su kroz europske fondove i kroz pravne instrumente uspjeli postići važne ciljeve, e, ciljeve koje e, prethodne generacije nisu bili dostigli. I to je bitno zato što e, nam je to omogućilo da se poljoprivrednici bolje organiziraju na tržištu. Što se tiče pitanja gospodina Bude iz Rumunjske, mi trenutno radimo s vašim sunarodnjacima. Ja sam svakodnevno u kontaktu sa predstavnicima eh, proizvođača, odnosno poljoprivrednika. Ja želim da se eh, sektor poljoprivrede u Rumunjskoj uključi u naš rad eh, u pogledu zadrugarstva, čak i zbog političkih i povijesnih razloga. Ja se zalažem za to da Rumunjska i poljoprivrednici iz Rumunjske se moraju organizirati i moraju sami sebe predstavljati na europskoj razini. I zato ću se zalagati e, za to u korist rumunjske poljoprivrede. Gospodin Sebastian govorilo je, govorio je o prihodu poljoprivrednika. E, potpredsjednik je također se osvrnuo na to. Zadruke E, daju mogućnost stabilnih e, um, okoliša poslovanja i što se tiče e, prihoda čak i za one koji nisu članovi zadruge. To je pozitivan učinak zakrode, zadruge i to je prepoznala Europska komisija. Gospođa Aguilera govorila je o strukturalnim problemima Stvarno nam je žao e, da postoje takve poteškoće, svjesni smo njih. E, znamo da u Španjolskoj imamo mnogo zadruga, ali naravno mi ne možemo forsirati e, ikoga, odnosno ne želimo tjerati zadruge na okrupnjavanje. Mi što se tiče GMO-a želimo i dalje da se govori o tom pitanju na razini jer države članice bi trebale imati mogućnost odlučivanja o tome hoće li dopustiti uzgoj ili ne. Što se tiče posljednjeg pitanja, još jednom gospodin Bogović je govorio o Sloveniji. Mi bismo htjeli podcrtati to da na primjeru u mom profesionalnom iskustvu E, tržišno natjecanje predviđa to da male zadruge uđu u poslovni forum jer male zadruge inače ne mogu surađivati na temelju e, zakona o tržišnom natjecanju. Dakle, trebaju se e, pomoću pravnih instrumenata udružiti, a kako biste surađivali morate stvarno osnovati pravnu osobu. U tom pogledu moji članovi e, predviđaju fleksibilnost u primjeni zakona o tržišnom natjecanju. Gospodin Flanagan je govorio o posebnoj zadruzi. E, ja sam e, ponosan na članove iz Irske koji su članovi moje zadruge oni su e, dio uspješne priče naše zadruge. Bez obzira na neke odluke menadžmenta, oni su uvijek e, ključni u tome da e, njihova područja budu vodeća, da se zapošljavaju ljudi i tako dalje. Dakle, ja sam zadovoljan izvedbom članova zadruge iz e, vaše države. Još jednom, u pogledu trendova, mi vjerujemo da se zadrugarstvo e, treba poticati, treba biti prisutnije, na primjer i u e, Poljskoj i u drugim državama koje sudjeluju u zajedničkom tržištu. Hvala. Hvala. E, dajem još jednu minutu drugom gostu za odgovor. Hvala. Također želim reći e, nešto o trendovima. Ali govorimo o budućnosti. U budućnosti ćemo imati velike e, zadruge, zadrugarske tvrtke i mi ćemo imati također i manje zadruge u manjim mjestima i naseljima tako da mislim da će biti mjesta za sve. Ako danas imamo mnogo poljoprivrednika koji nisu zadovoljni našim radom, onda bi se trebali i pokrenuti. Dakle, oni mogu prodavati mlijeko na globalnoj razini. Dakle, uvijek postoji jedno mjesto gdje proizvodi mogu biti plasirani i mislim da je zadruga jako bitna u poticanju upravo toga. Hvala. Pan Flanagan, one minute. Gospodin Flanagan, ako smijem postaviti dodatno pitanje kako bi nešto pojasnio, eh, gospodin Magnuson, rekli ste da ste ponosni na zadruge ono što sam ja e, pitao e, je korištenje poreznih utočišta za smanjenje poreza koje te, ta društva plaćaju. Da li time E, manje novca ide u lokalnu gospodarstvo, u lokalnu, e, lokalnu zajednicu. Jer ako ide u Luksemburg, onda očito ne ide u lokalnu zajednicu. Mm, ja pitam na što ste vi ponosni. Nadam se da niste ponosni na taj dio, jer ja nisam. Hvala što ste nas podsjetili na ovo pitanje. razmotrit ćemo to. I kožeka će se također time baviti. Želim zahvaliti i Kođeki na svemu što rade kako bi organizirali e, poljoprivrednike koji tako mogu postati snažni i gospodarski i socijalno gledano i u smislu sindikalne organiziranosti koja je time ojačana. Imam još jedno pitanje. Je li istina e, zadružne organizacije koje bi se željele priključiti kod a ispunjavaju sve kriterije i rade na tržištu, mogu biti odbijene kao rezultat prigovora neke druge zadružne organizacije iz iste zemlje. Primjerice koje su konkurentne, koje se natječu na istom tržištu. I takve zadružne organizacije, organizacije mogu onda blokirati primitak novog člana u kožeku, čak i ako on ispunjava sve kriterije. Ako je to slučaj, ja bih želio zamoliti da razmotrite tu situaciju jer čini mi se da ona krši e, one temeljne slobode. Jer ako je to slučaj da jedna zadruga može blokirati drugu zadrugu u pokušaju da pristupi Jackie, mislim da bi to e, mogao biti i razlog za zabrinutost. I sada završna točka. Hvala vam. Zaključno imamo prezentaciju komisije o e, studiji pod naslovom Razmjeri nezakonitog prisvajanja obradivih površina u Europskoj uniji. DG Agri je pripremio ovu studiju rekli su znači razmjeri nezakonitog prisvajanja obradivih površina. To je mm, problem eh, s kojim se, koji nam je iznesen prije ljetne stanke. Ovo je pitanje od velikog značaja. U nekim državama članicama studija naručena. Naručuje naš odbor jer smo željeli razmotriti ta pitanja. 17.6.2015. E, je predstavljena, a za vrijeme rasprave komisiju je zastupao gospodin Fanjotlis koji je i ovdje s nama danas. Dame i gospodo, razmatranja o studiji i o metodologiji i on je predložio da će pripremiti komentare e, opće uprave za poljoprivredu o razmjerima tog nezakonitog prisvajanja obradivih površina. Vi ste primili bilješku komisije i sada dajem riječ direktoru e, Hanjotisu. Imate 10 minuta. Hvala vam predsjedatelju. Da, e, definitivno ste dobro rekli koja je pozadina ovog ove studije. E, zamolili ste nas da stavimo to u oblik bilješke, to smo i učinili. Ja ću biti kratak u saživanju ovih pitanja. Ovo je nešto što je došlo do izražaja nakon e, one e, krize hrane prehrambenih namirnica 2008-2009 kada je kada smo shvatili da dugoročna pitanja vezana uz proizvodnju hrane su izravno vezana uz korištenje zemlje koja je sve ograničenija i određeni načini akviriranja zemljišta, e, stjecanja zemljišta su i generirali ovakve dvojbe. Razmatrali smo utjecaj e, velikih kupnja zemljišta za većinu poljoprivrednika u svijetu koji se razvija. E, usprkos smanjenju cijenja i usprkos različitim percepcija o toga da li će E, raspoloživost hrane biti tako ograničena kao što smo imali situacije u prošlosti, ovo je doista zanimljivo pitanje. E, nezakonito prisvajanje zemljišta je e, ušlo i u politike Europske unije, no na način da se od početka su postoje određene zabrinutosti oko interpretacije i konteksta. Mi smo u cijelosti svjesni da svaki puta kada smo imali priliku raspravljati o ovom pitanju i kad smo izveli svoja mišljenja o pitanjima, e, ponekad smo možda i prekritični u odnosu na ova pitanja. Pokušat ću pojasniti neke od stvari i naša mišljenja koja se temelje na činjenicama. Prvo, polazište je da su pitanja zemljišta jako važna u kontekstu ZPP-a. Prošli mjesec u okviru Expo u Milanu organizirali smo radionicu da saslušamo potrebe mladih poljoprivrednika i njihovih organizacija. Pitanje koje se postavilo kao pitanje broj 1 je pitanje pristupa zemljištu i pitanja pristupa kreditu. Rasprava koju smo vodili potvrdila je da prava, vlasnička prava na zemljište i transfer tih prava je jedno složeno pitanje koje zahtjeva veću stupanj analize prije nego što donesemo zaključke. Budući da je to u odgovornosti država članica i e, informacijama su značajni. Pristup zemljištu nije se pojavio kao glavno pitanje kod svih sudionika jer su imali osjećaj da, jer imaju osjećaj da postoji previše e, pokušaja da drugi dođu u posjed određenog zemljišta, nego naprotiv, e, premali je broj e, starih poljoprivrednika koji izlaze i zbog toga zemlja ograničavajući čimbenik. I need to put or not? Put No. is that is that better? Okay, I will try that. Govornik je upozoren da slušalice stavi na drugo mjesto zbog mikrofonije. Uglavnom, Naši komentari vezani su u šest e, područja. Nedostatak definicije, očito nisu moje slušalice u pitanju. Činjenica da e, nezakonito prisvajanje e, zemljišta pokriva previše područja, teško je razlikovati između nezakonitog prisvajanja između velikih kupnja zemljišta, koncentracije zemljišta i strukturnih promjena. Ponekad je sve to izmišano. I have been completely unplugged. Maybe, maybe. Thank you. Yeah. Okay. There you go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 ovo nije nezakonito prisvajanje zemljišta, već mikrofon, ali nema veze. E, zatim pitanje e, strukturnih promjena i zakonskih raznolikosti Europskoj uniji. Postoje velike raznolikosti u poljoprivrednim strukturama, a isto tako i u funkcioniranju tržišta zemljišta. Različiti su aranžmani, nasljeđivanja, prenosa e, koji također utječu na ovu situaciju, osim što je važnije nemamo niti europsku politiku pa ne možemo imati niti europsko rješenje za ovaj problem. Treće, strukturna e, rasprava o strukturnim promjenama u odnosu na nezakonito prisvajanje zemljišta. U većina tih promjena koje smo vidjeli u smislu prilagodbe zemljišta u Europskoj uniji ukazuje na postupnu e, prijelaz na veće farme a ne, ne, ne govori se o to ovoj velikoj koncentraciji zemljišta o kojoj se govori u sudiji. Ako analiziramo nove informacije Eurostata, jedan znak upozorenja jest da postoje određene promjene u definicijama zemljišta po veličini, što će još dodatno otežati usporedbe. Utjecaj e, reformi je također kompleksan. Upućuje se na dvije studije koje smo mi naručili, a koje pokazuju koliko je e, različitaj učinak u različitim državama članicama. No, ako je bilo što, onda je zapravo poveznica e, tog ili nezakonitog prisvajanja zemljišta i zajedničke poljoprivredne politike ono što je ovdje u pitanju. Znači, sada je ograničenje zapravo struktura postojećih farmi i to se pokazalo na toj radionici koju smo organizirali za mlade farmere. A kada govorimo o velik, kupnjama velikih zemljišta, velikih površina, e, tu postoje očekivanja da sada u Eh, je tržišt, eh, kriza na tržištu i razmatra se gdje će, eh, u kojem smjeru će ići potreba za hranom u buduće i indicira se da možda ulazimo u jedan sasvim drugačiji setting od onog koji smo očekivali, a to ima također utjecaja na ovu raspravu. A i postoji nekoliko metodoloških pitanja koje smo utvrdili. Razjasnit ću jednu točku. Koliko god su naši komentari bili kritični, oni nisu imali za cilj minimizirati važnost ovog pitanja. Mi bismo ovo pitanje željeli staviti u pravi kontekst i prava rasprava koju imamo i koju ćemo imati u buduće u odnosu na zemljišta u Europskoj uniji čini nam se da se ne radi tu 0,1% što su e, predstavile neke marginalne studije oko onoga što se događa kod e, kupnje velikih površina u Europskoj uniji, to, to bi bilo prilično marginalno, no postoji veće ograničenje u odnosu na zemljišta i korištenje zemljišta, osobito za mlađu generaciju poljoprivrednika, a to je vezano uz ograničenja u pristupu kreditnim sredstvima. I to bi bio boljan, bolji opseg analize za budućnost i tu naravno trebamo biti osjetljivi i na pitanja, bilo kakva pitanja e, kupnje zemljišta koja održavaju određene probleme. Hvala. Proszę Państwa, mam zgłoszonych... Dziękuję Panie Dyrektorze. Dame i gospodo, hvala, hvala direktore. Imam e, šest osoba koje su se javili za riječ, sedam zapravo. Kako ćemo iskoristiti vrijeme? Koliko minuta? Pa ne dulje od dvije minute, rekao bih. Gospođa Hojbuš der EU. Danke. <laughs> Sie, sprechen in Ihrer Antwort von dem Durch vi govorite o prosječnom rastu površina od 3,8% u Europskoj uniji, no o razdoblju od 2005. do 2010. No možete li reći nešto o razdoblju nakon 2010. Jer ta ubrzanja e, e, su se dogodila kasnije. Drugo, o strukturi i zakonodavnoj raznolikosti. Vi govorite da je e, nadležnost za regulativu ovih pitanja na državama članicama. To je točno, ali prikupljanje podataka i informacija je zadaća komisije. I zašto mi još uvijek govorimo o podacima koji možemo pronaći u anketama iz 2010. kad sad smo već u 2015. i to su zaista zastarjeli podaci. A što se tiče odgovornosti država članica. Mi sada imamo recimo Bugarsku, e, Latviju, Sloveniju e, koji žele donijeti nacionalne zakone i koje e, žele zaustaviti to kupnju tih velikih površina i e, to se uklapa sa nadležnostima koje imaju te zemlje. Osim toga još imam i e, reformu i pitanje o reformi ZPP-a i nezakonitom prisvajanju zemljišta. Vi kažete da tu nema poveznice no to nije sasvim ekonomski točno jer mislim da je jeftinije ako imam, e, mogu kupiti jedan hektar za 700 eura e, i na to imam recimo 200 eura direktnih plaćanja nego kada plaćam 50 e, tisuća eura za jedan hektar i dobijem recimo 300 eura po hektaru. Znači, zadnja napomena, imate e, dosta kritika za tu studiju, ali ta studija zahtjeva i e, bolje ulazne podatke kako bi mogla nastati veća transparentnost, a vi uopće se ne osvrćete na taj dio, a ta studija osim toga traži e, da se provedu smjernice FAO-a E, što je također važna zadaća unutar Europske unije, a na to se isto niste osvrnuli, pa me zanima kako stojite, kako se odnosite prema tom pitanju. Sljedeći govornik isto ima dvije minute. Hvala. E, nadam se da ćete mi dopustiti da govorim barem jednako dugo kao i prethodna govornica. Hvala komisiji na prezentaciji. Vi ste ukazali da pitanje prisvajanja zemljišta nije jednostavno, već vrlo složeno pitanje. Ja danas želim govoriti o određenom broju slučajeva koje su, kojima sam stekla saznanja iz jedne konkretne države članice. To su slučajevi tvrtke koje imaju svoje matične tvrtke u Ujedinjenoj kraljevini i Italiji, a i u drugim državama članicama Europske unije. I tu nije pitanje e, vlasništva nego zakupa na zemljištem gdje su se vlade e, složile da će dati zemlju u zakup tim tvrtkama koje su zatim došle e, sa velikim stranim ulaganjima. Tu zemlju su učinile profitabilnijom. Brojne te tvrtke izvoze velike količine proizvoda koje se uzgajaju tamo, no nakon promjene vlasti, nakon što je usvojen pristup koji je više nacionalistički obojen, tim e, tvrtkama e, su zajamčena prava prokupa na obnovu zakupa, no to se sada promijenilo i te vlade im prijete da će ih maknuti iz tih zemljišta. I naravno to su sad predmeti koji su pred sudom, oni su i dobili sudsku zaštitu u svojim predmetima. Ja jasno naglašavam da to nije pitanje vlasništva e, ili kupnje zemljišta, već zakupa e, putem vladinih kanala. Mi vjerujemo da je to protivno slobodnom kretanju kapitala, a ja sam već e, imala sastanak sa povjerenikom Helom u ovom pitanju. E, stoga mi je drago što mogu s vama e, tu prodiskutirati te različite slučajeve pa vidjeti da li se možda DJ Agri može uključiti u nešto što bih ja rekla da je vrlo nezgodna situacija za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 Latviji i Litvi postoje e, ti postupci koji krše europsko pravo. Osobno smatram da će to biti najznačajnije područje našeg zanimanja za nekoliko sljedećih godina, no ne želim duljiti o tome. Ono što je najvažnije jest da zakon mora biti jednak za sve. Mađarski zakon o zemljištima je oblikovan prema danskom i francuskom modelu. Dakle, zakoni koji vrijede u Francuskoj ili Danskoj provedeni su i u Mađarskoj i trebaju se primijeniti jednako u Mađarskoj kako i u Francuskoj i u Danskoj. Upravo je to najvažnije u vezi sa ovom temom, odnosno zakon mora biti jednak za sve. Hvala, gospodine Egnju. Thank you, Chairman. We're talking about Hvala. Mi govorimo o nezakonitom prisvajanju zemljišta i definitivno ako želimo biti fair prema komisiji one se nisu želi uključivati u to jer su e, ljevičari i socijalisti izmislili ovo i e, rekli su komisiji da se time pozabavi. Pa šta to znači to mm, land grabbing, otimanje zemljišta? Je li to nezakonito? Ako želite stjeći zemljište platite onu cijenu koja se za to traži i svi zapravo činjenica je da sad trebamo sve manje ljudi da bismo e, da bismo proizveli više hrane. To je jednostavno i neki ljudi su izišli iz, ove, iz ovog sektora zbog modernih tehnika. A e, e, te subvencije su samo jedan dio te dinamike. Imate politiku e, poreza na nasljeđivanje, e, imate e, cijene robe, imate populacijski pritisak, sve, sve više ljudi koji svi žele jedan neki svoj dio. A te više cijene, barem one omogućuju dostojanstvenu mirovinu za osobu koja prodaje mnogi poljoprivrednici nisu uopće ulagali u, e, u svoju mirovinu i ovim omogućuje tu mirovinu i da izađu iz te industrije. Ja uopće ne mislim da se želimo miješati u to. E, vjerojatno e, su vas samo zatražili da se umješate u to. Evo ja od vas tražim da se ne miješate. Hvala. Ma rację, ale ziemia jest specyficznym czynnikiem produkcji. Da, naizgled ste u no zemljište ima posebnu vrijednost, to je poseban, posebno sredstvo za proizvodnju, postoje određene politička i socijalna pitanja koja su u to uključena. Možda ćemo uskoro govoriti o vodi, a zatim i o zraku. To je moje osobno mišljenje ja bih tu bio oprezniji. E, ja razumijem da imamo slobodno kretanje kapitala, ali postoje tu određena ograničenja, kao što postoje ograničenja naših osobnih sloboda. A opet se ja moram e, javiti poslije gospodina e, Evioana. Pa mi kao zeleni smo tražili to kao temu. Meni je neobično Dakle, da je komisija ovdje i da pokušava relativizirati jednu studiju koja je vrlo jasno e, rekla i da kažete da nema definicije otimanja zemljišta i naravno da postoji definicija toga e, radi se o tome da e, su to određeni investitori iz kapitalnih fondova koji nemaju veze s poljoprivredom a seljaci koji žele pristup zemljištu, koji su poljoprivrednici, ne mogu dobiti, ne mogu ostvariti taj pristup. Dakle, komisija, ako <laughs> mislite da nema definicije, onda neka komisija izvede jednu definiciju i onda se trebamo orijentirati prema toj definiciji. To se odnosi i na brojna područja da jednostavno ulaze investitori u taj posao koji nemaju nikakve veze sa, sa tim krajem i sa poljoprivredom u tom kraju. I sudija je vrlo jasno rekla da nemamo granice kod, e, kod tih potraživanja što, što više zemljišta neko dobiva više novaca i tako dalje Znači, to su definitivno teme o koje moramo e, diskutirati u sljedećoj reformi e, agrarne politike, poljoprivredne politike. Pretvarati se da ovog problema nema i to sve relativizirati, pa mislim da je to, to bi bilo jako loše. Dziękuję bardzo. Problem e, wykupu, nielegalnego wykupu Hvala vam. E, problem e, nezakonitog prisvajanja zemljišta u istočnoj i središnjoj Europi, uključujući Poljsku, je e, istinski problem. A izvješće također govori o Poljskoj i podaci mi se čine prilično vjerodostojni. U Poljskoj 200 e, tisuća hektara je obuhvaćeno i time i ta, ta zemlja je kupljena na nezakoniti način u razdoblju od 10 godina. Fizičke osobe, zatim fiktivne fizičke osobe i poduzeća provela su same kupnje, samo kupnju u ime stranih poduzeća i e, to zbog razlika u cijenama. Istina je da mladi poljoprivrednici, da je njima vrlo teško doći do zemljišta jer ne mogu si priuštiti te cijene osobito ne u zemljama istočne Europe, a pristup kreditiranju je također otežan. I to je naš zajednički problem u zemljama središnje istočne Europe, uključujući Poljsku. Stoga bi očekivao da se komisija pozabavi tim problemom i da predloži inicijativu kojom će se taj problem ograničiti i e, olakšati poljoprivrednicima pristup zemljištima. Hvala vam. Ja vjerujem da e, komisija trebala e, se baviti ovim pitanjem, no čini se da do sada nisu baš uložili značajne napore u ovoj temi, jer ZPP je naravno vezano u zemljište. Ako nemate zemljište, nemate niti poljoprivredu. I stoga je jako važno da sve politike komisije uzimaju u obzir ovu koncentraciju zemljišta. Ja dolazim iz Rumunjske gdje nažalost su većinu zemlje progutali velike tvrtke iz drugih zemalja. Samo po sebi to nije takav problem, ali činjenica je da sada većina te zemlje nije u obradi i to je pitanje s kojim se komisija mora pozabaviti. Što učiniti po tom pitanju? Ono što je važno je stvaranje jednakih uvjeta za kupnju zemljišta u svim europskim državama članicama. Imate mm, određene e, uvjete u jednoj zemlji, u nekoj drugoj zemlji morate ispuniti mnogo strože uvjete. Dakle, moramo imati zajedničko tržište za zemlju. Hvala. Pa ja mislim da bismo se trebali pozabaviti ovom problematikom e, i tu dajem pravo gospodinu Hoslingu e, samo u jednom dijelu mu ne dajem za pravo e, ako se govorimo da bi poljoprivrednici trebali biti u konkurenciji jedan s drugom neki kažu da je i ovo jedan model ulaganja, možda bi trebali biti ponosni na to s jedne strane da neko želi e, ulagati u tako nešto i tu nisu izravna plaćanja toliko e, bitna. Mislim da se ta zemlja kupuje spekulativno. Ja, bih, e, ja mislim da se komisija treba pozabaviti tim pitanjem jer e, zemlja ima svoj karakter. E, mi želimo da, da, da pripaziti na razvoj ovog događaja, ove situacije jer bi moglo doći do pogrešnog razvoja. Gospodine Hvala. Gospodine Agniju. Vi kažete da ne znate što je to nezakonito prisvajanje zemljišta, ali u povijesti Engleske u 16. i 17. stoljeću mali poljoprivrednici su udaljeni sa svojih zemljišta kada su veliki feudalni gospodari dobili ogromna imanja za potrebe poljoprivrede i uzgoja. Dakle, trebate uzeti u obzir povijest vlastite zemlje. E, sada se nalazimo u ovoj situaciji koja predstavlja ogroman problem, naročito za nove zemlje članice, za središnju i istočnu Europu, zato jer postoje dvije unije i dva, e, dvije razine gospodarskog razvoja. Danas nismo toliko govorili o prihodima poljoprivrednika, no jedan sat u Danskoj plaća se više struko više od jednog sata u Poljskoj. Govorimo o slobodnom tržištu. Od 1. svibnja 2016. godine i u tom slučaju tko će kupovati zemlju od koga? Hoće li Poljaci kupovati zemlju u Danskoj ili obrnuto ili hoće li Nizozemci, Britanci, kupovati zemlju u Poljskoj. To će biti tako, neće Poljaci kupovati zemlju u Danskoj. Francuski i danski zakoni su tako osmišljeni da omoguće svima kupovinu zemljišta ukoliko na njima obavljaju poljoprivredne djelatnosti koje su povezane sa francuskom prisustvom. Dakle, moramo se obraniti od špekulacija i također od beskriterijske kupovine naših zemljišta. U, u Poljskoj je to doista značajan problem, bilo je prosvjeda, a prosvjednici su i uhićeni i nam je žao, to je također domaći problem Poljske. To je doista ogroman problem otimanja zemlje koji je od ogromnog značaja. Dakle, molim vas, naš odbor i komisija ne smiju to podcijeniti zato jer će se uskoro izvršiti veliki pritisak na Europsku uniju. Ne smijemo dopustiti da stignu velike tvrtke i kapital i otkupe sva naša zemljišta zato jer poljoprivrednici se neće moći natjecati s njima. To ne smijemo dopustiti. Gospođa Petir. Hvala gospodine predsjedniče. Ja isto smatram da se komisija treba baviti ovim pitanjem, a ne kao Poncije Pilat prati ruke i praviti se da se to komisije ne tiče. Riječ je eh, o vrlo vrijednom resursu jer bez zemljišta nema niti proizvodnje hrane. I ako smo mi eh, u okviru zajedničke poljoprivredne politike eh, se bazirali na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima E, ukoliko poljoprivredna obiteljska gospodarstva ne dobiju zemljište nego zemljište dođe u posjed tajkuna onda cijeli projekt zajedničke poljoprivredne politike pada i mi ćemo pored tolikog zemljišta i pored toliko vrijednih ljudi biti ustvari e, ovisnici e, o tome da li će tajkuni nam dati dovoljno hrane i da li će nam dati po pristupačnoj cijeni. zbog toga ja mislim da ovo je važno pitanje. E, posebno je važno za e, istočnu europu i za nove države e, članice jer je taj dio europe bio pod komunističkim režimom koji je pedeset godina uništavao sustavno poljoprivrednu proizvodnju i danas kad imamo e, demokratske države, kad imamo demokratsku europu smatram da seljacima treba omogućiti da uđu u posjed zemljišta, a ne da e, njihove vlade dodjeljuju tajkunima zemljište ili da dolaze stranci koji nemaju nikakve veze s poljoprivredom i putem e, raznih fondova ili džepnih ugovora ustvari uzimaju njihov kruh iz ruku. E, opstojnost i suverenitet svake države ovisi o samodostatnosti u proizvodnji hrane zbog toga taj proces treba kontrolirati i smatram da se komisija mora ozbiljnije uključiti u e, analizu ove studije. hvala lijepo. to par kratkih odgovora. Kao prvo da odgovorim gospodinu Hojslingu. Dakle, u posljednjoj reformi imamo sada maksimale za doprinose. Također e, želim odgovoriti kolegi iz Rumunjskoj koji se žali da nije e, toliko zasađeno usjeva na, na zemljištima u Rumunjskoj. No, to nije tako. Dakle, prestali se uzgajati GMO soju, a vozite umjesto toga GMO soju iz e, Južne Amerike. A govorili se također i o slučaju Škotske. Dakle, oni su istjerani. Govorimo o položaju dobrovoljnog eh, prodavača i dobrovoljnog kupca. To je potpuno drugačije. E, siła pieniądza jest duża a moć novca je velika. Gospodine Agniotis, izvolite. Thank you, Chairman. is uh, excitement. Čini se da je ova tema izazvala veliko uzbuđenje, što znači da u takvom slučaju izaziva interes. No, trebamo jasno nešto reći. Mi nikad nismo rekli da otimanje zemljišta nije veliko pitanje. Već 12 godina E, u zppu u se stavlja naglasak na e, zemljište i proveli smo niz studija i analiza koje pokazuju koliko je to važno i koliko su uske te veze i zašto je namjena zemljišta doista srž novog smjera ove politike. No, jedno je govoriti o činjenicama, a drugo je govoriti e, na temelju unaprijed stvorenih mišljenja. Dakle, ovo pitanje nezakonitog prisvajanja zemljišta nismo mi izmislili, to je na stranici 15. naše studije i to je stvarni problem i to mi priznajemo prvi u svojim studijama. Drugo, kada govorite o podacima, moja uprava treba raditi s podacima koji su ažurirani. Ne možemo provoditi analize bez podataka, ali komisija ne stvara svoje podatke, nego koristi podatke koje šalju zemlje članice na temelju jedne usklađene metodologije. A ako kasnimo s ovim informacijama, to je zato što moramo ispuniti određene rokove. Ja ću se prvi složiti s potporom vašega odbora kada budemo raspravljali o stvarnom napadu na dostavu informacija. Dakle, moramo raspolagati informacijama i to pravovremeno jer u protivnom nećemo moći izrađivati studije. I još jednom ponavljam, mi sami ne izrađujemo podatke. Također treba razlikovati prvo, prvi je kapitala, to je novac koji se ulaže u zemljište i to izlazi izvan e, opsega naših e, ovlasti, time se bavi druga opća oprava, i od novca koji odlazi i treba vidjeti također e, tko je vlasnik i tko daje u zakup zemljište za poljoprivredne svrhe. I također ono što nam je potrebno je definicija aktivnog poljoprivrednika. To se nalazi u ZPP-u i omogućuje zemljama članicama, ne komisiji, da odluče hoće li prihvatiti ovo ulaganje i e, hoće li odrediti je li to dijelom ZPP-a ili nije. Dakle, u sažetku i to je razlog zašto smo rekli da je to složeno pitanje. Trebamo odlučiti o čemu govorimo. Ja vam ovdje izlažem najnovije informacije, to su informacije koje su stare mjesec dana, to nisu podaci iz lipnja. I razgovarali smo sa stotinom mladih poljoprivrednika iz zemlja, zemalja Europske unije, podrijelili smo ih u nekoliko skupina i zamolili smo da izdvoje najvažnija e, tri problema i, i moguća rješenja. Dakle, u svim skupinama e, prvi problem je bio pristup zemlji, drugi pristup kreditu. Dakle, nitko nije istaknuo strah od velikih korporacija koje će e, uskočiti u europsku poljoprivredu i pokupovati svo zemljište. Dakle, njihov najveći problem jest njihova nemogućnost da čak i kad prikupe potreban kapital da nađu odgovarajuće zemljište. To je ono što oblježuje najveći dio europske poljoprivrede dan danas. To ne znači da ne postoji drugi problemi, naravno da postoje određeni problemi u zemljama članicama i zbog toga se ovo pitanje otimanja zemljišta pojavljuje. No, mi e, koristimo podatke koje imamo od zemalja članica. Recimo u vezi ne, e, ne možemo reći da ono što kažete je e, opće važeće za sve. Dakle, idući puta možemo razgovarati o tome, dakle trebamo prikupiti podatke koji su nam potrebni. Ono što vidite u studiji jest ako zbrojite sve ove površine, to je 0,1% ukupnog e, ukupne površine u europskim e, zemljama. To e, nije možda zanemarivo, ali svakako nije podatak na temelju kojega možemo išta generalizirati. Hvala. Dugo ste govorili i pokušali ste nas e, uvjeriti u svoje stajalište, no u svakom slučaju hvala vam e, na ovom izlaganju. No, vlasnik jednog malog zemljišta možda se ne želi služiti tim e, zemljištem za uzgoj nasada za poljoprivredu. No, to je drugi problem, no ipak e, imamo brojne poljoprivrednike koji se žele baviti poljoprivredom, zato jer zemlja treba biti vezana za poljoprivredu, ona treba služiti samo za ostvarivanje dobiti. Taj se problem e, sada tiče cijelog svijeta, no ipak, e, evo kako možemo postupiti. Možemo odlučiti da ćemo ponovno razgovarati o ovoj temi, a u međuvremenu možemo mirno razmisliti također i o definiciji, znajući pri tome da nam je potrebna određena koncentracija kako bi e, došlo do konkurentnosti, kako bi se ostvarila konkurentnost tu, mislim, na europski poljoprivredni model. Sve je to međusobno povezano i trebamo nastojati pomiriti se te aspekte, no vratit ćemo se na to. E, podsjećam sutra da imamo dosta dugotrajno glasovanje. Sjetite se podnijeti sa sobom e, svoje glasačke kartice i vidimo se sutra ujutro u 9 sati. Dođite dobro raspoloženi zato jer nam je e, sutra težak dan. Hvala i laku noć svima.